Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Hvala vam na tome što ste došli ovako rano jutros na ovaj izvanredni sastanak odbora regi. Molim vas zauzmite sva mjesta da možemo započeti bez daljnjeg odlaganja. It is only half past eight, but... Evo, hmm, nešto kasnije od 8.30, no hvala vam što ste došli. Otvaram sastanak odbora regi za danas. Imamo prvu točku dnevnog reda, a to je usvajanje dnevnog reda. Ima li prigovora? Nema, hvala vam. Dakle, dnevni red je usvojen. Nakon toga imamo usvajanje prijedloga rasporeda sjednica odbora Regi za 2019. godinu. Kao što možete vidjeti, jedina izmjena je tada sam izbrisala petke. Mislim da se možemo dobro organizirati i ispuniti svoje ciljeve i bez toga. I ako bude potrebno, možemo organizirati izvanredne sastanke, no inače ne bismo trebali biti ovdje petkom. Je li to u redu? Možemo li usvojiti ovaj raspored? Zatim, Imate u dokumentima i predlog rasporeda za drugi dio, drugu polovicu 2019. godine, ali o tome ćemo raspravljati na sljedećem sastanku nakon izbora u Svibinju. sažete li se dobro, dakle nastavit ćemo onda ovako. Prema ovom rasporedu sljedećih godinu dana. Za danas nemam nikakvih priopćenja. Vjerojatno ću ih imati za sljedeći sastanak u listopadu. I sada možemo prijeći na prvu pravu točku dnevnog reda, a to je Razmatranje prijedloga uredbe Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi obzora Europa, okvirnog programa za istraživanje i inovacije. To je jedan od zakonodavnih programa vezanih za VFO, a nadležni odbor je ITRE. Izradili smo mišljenje našeg odbora, a gospodin Van Nistelrooy je izvjestitelj regija za mišljenje, tako da odmah dajem riječ njemu. Evo, budući da smo se okupili ovako rano, započet ću u pozitivnom eh, tonu. Evo, hvala vam eh, na uspostavljenom redoslijedu. Ako smijem, rado bi govorio nizozemski. Mogu, dakle nastavljam na nizozemskom. Ovo nije ništa revolucionarno, da pa će riječ je o jednoj evoluciji, više nego revoluciji. Cilj nam je bolje uskladiti naše regionalne kohezijske politike i politiku istraživanja i razvoja Europske unije kada je riječ o njenim okvirnim programima. Obzor Europa Obzor 2020. Dakle, to je sada u sadašnjem razdoblju Obzor 2020. a Obzor Europa će biti u novom razdoblju. Imali smo prije izvješće Westfall, što je dobro. Imali smo jednu raspravu na kojoj smo razradili smjernice, a sada samo dorađujemo cijeli prijedlog. I sada trebamo vidjeti koje elemente regionalne politike treba ojačati. nakon ljetnih praznika, treba vidjeti što je u međuvremenu osmišljeno. Ovdje imam jedan manji dokument u kojem se ocjenjuje obzor 2020. iznosi se i perspektiva za nadolazeće razdoblje. To nije izradio naš odbor, niti e, glavna uprava region, nego su to izradili vanjski stručnjaci. Ako potražimo recimo stranicu sa sinergijama, stalno se ističe veliki doprinos koji regionalni fondovi daju inovacijama, i primijenjenim znanostima što se sve financira iz obzora 2020. a to također e, ima učinak na rast i stvaranje radnih mjesta. I pohvalno se istoče da e, je sve još i bolje u posljednjem razdoblju. Tu se ne naglašava samo i pitanje regionalnih ili teritorijalnih dimenzija, nego se naglašava da je obzor od 2020. krasan zrakoplov, ali da mu treba i dobra sletna pista. A to je ovo e, što imamo sa različitim partnerima u regijama i drugim različitim sustavima e, u Europi u tom smislu i mi s njima surađujemo na tome da se postigne kohezija i da se politički preobraze regije i gradovi i da se potiču poduzetništvo i inovacije i da se ostvare ciljevi kada je riječ o napredovanju našeg znanja, postizanju ciljeva u vezi sa klimatskim promjenama i tako dalje. Evo, Tome se odaje priznanje u ovom dokumentu, a sada u praksi trebamo nastojati poboljšati stanje stvari. To je tema mojeg izvješća. I to možemo i ostvariti u dogovorenim rokovima. Ja sam naročito razmotrio teritorijalnu dimenziju, što predstavlja naš konkretan doprinos i nastoja sam vidjeti kako možemo teritorijalnu dimenziju uvrstiti u zakonodavni projekt. I kako to možemo uvrstiti u glavni tekst koji je izradio kolega Nika i kako to ojačati. Odbor ITRE u izvješću Dana Nike vodi računa o teritorijalnoj dimenziji više nego prije. Tu se stavlja naglasak na izvrsnost, i 90% sredstava zemalja članica se izdvaja upravo u te svrhe. Možemo razmisliti o mogućnosti razmjene studenata, dakle i povratka studenata u zemlje iz koje su došli umjesto da dolazi samo do odljeva mozgova u središta gdje postoje centri izvrsnosti. Naravno, u globalnom obrazovanju bitno je usavršavanje što i financira obzor 2020. godine. To su bitni učinci. No, ako pogledamo sliku Europe, tu dolazi do određenih neravnoteža. Tako da je Nika Rumunj razmišljao o širenju znanja i o pružanju potpore nizu projekata ovim novim sredstvima sa ciljem postizanja izvrsnosti posuda. On je to nazvao usponom ka izvrsnosti i to je naglasio više nego ikad. To je i prihvatio odbor ITRE, dakle trebamo biti konkretni, a ne samo na riječima ostajati i obećavati financiranje i istraživanja, jer se tako stvari neće riješiti, neće se riješiti same po sebi. Drugo, što primjećujem je da u obzoru Europa uz ovu viziju i izvrsnost postoji treća važna dimenzija, a to je inovativna Europa. Imamo vijeće za istraživanja sa izdvajanjima iz europskog proračuna, imamo savjet za inovacije sa vlastitim proračunom namijenjen inovacijama, a imamo također i onaj dio koji se tiče nas, a to su regije i gradovi. nije riječ samo o razmjeni znanja i novih tehnologija, novih procesa, nego je bitno tu i Europsko vijeće za inovacije koje pregledava kakva je apsorpcija sredstava u regijama i gradovima. Dakle, ja sam u izvješću se osvrnuo na teritorijalnu dimenziju, što možete i sami iščitati. Vidjeli smo koji je doprinos naših fondova. U obzoru postoji prijedlog da se sredstva iz socijalnih fondova prebace u obzor i to bi se trebalo ostvariti na europskoj razini. Imali smo i pozitivne razgovore o tome sa kolegama iz ITRA, sa izvjestiteljima, ali također i s drugim kolegama. I došli smo do zaključka da nije toliko nužno ostvariti taj prijenos sredstava između fondova na europskoj razini. Recimo, ako imamo fond za regionalni razvoj, ako smatramo da je u nekom gradu ili u nekoj regiji potrebno učiniti više, dopuniti aktivnosti uz pomoć obzora, to možemo učiniti, ali nije nužno prebacivati sredstva na europskoj razini. To se može učiniti i na razini samih zemalja članica. To smo uvrstili u tekst e, i to bi trebalo biti preuzeto i u prijedlogu opće uredbe o kojoj ćemo uskoro razgovarati ovdje. Dakle, ponavljam, tu su zacrtane perspektive, što je potrebno za našu viziju koja se odnosi na koheziju i to je važno i za povećanje radnih mjesta u budućnosti. Ne smijemo imati jednu neuravnoteženu Europu. Naši kohezijski fondovi odlaze uglavnom e, u manje razvijene regije na jugu, na istoku Europe, a novi obzor je namijenjen e, više zemalja članica. Dakle, tu trebamo naći jednu dobru ravnotežu i omogućiti tim sredstvima da se dopunjuju. Naravno, zanima me čuti što vi mislite i mislim da ćemo moći to unutar rokova. Hvala. Hvala. Riječ gospođa Rodriguez. Izvolite. Ehm, Hvala, gospođo predsjednice. Hvala na predstavljanju ovog prvog nacrta. Prijedlog komisije za novi proračun obzora Europa treba biti među najambicioznijim prijedlozima. Iznenađuje me to što u ovom e, programu nalazimo dobro zacrtane ciljeve, ali postoje neki razlozi za zabrinutost. Mislim da trebamo Europi osigurati jednu proširenu konvergencijsku strategiju jer ćemo tako proširiti izvrsnost na sve i na taj način bolje e, raspodijeliti potporu istraživanju i razvoju u čitavoj Europi. Trebamo također razmotriti pitanje usmjeravanja većine ulaganja u sjever Europe. Dakle, trebamo izbjeći te jednosmjerne tokove financiranja. Nadalje, trebamo uložiti veći napor, naročito u ona područja koja su tijekom primjene obzora 2020. godine doživjela veliki odljev mozgova prema sjeveru. I naravno bitno je pojednostavljenje, a također i obračunavanje sredstava. Trebamo tražiti i bolju usklađenost sa strukturnim fondovima i mehanizmima koji se povezuju sa ovim programom. E, zatim fond za regionalni razvoj e, i ostali fondovi trebaju se uskladiti sa ovim fondom. Nadalje, izuzetno je važno i dalje ulagati u svemirski program. Trebamo podržati i Europsku agenciju za svemir e, kako bismo i dalje promicali istraživanja. Nadalje, znanstvena istraživanja treba poticati i u najudaljenim regijama. Dakle, u tim regijama bi trebalo postići jednu pozitivnu diskriminaciju, recimo stvaranjem mreže istraživača, naročito u tim regijama, jer vrlo često vidimo da one ne raspolažu potrebnim sredstvima za istraživanja, kao što je recimo slučaj moje regije i to vrijedi i za prethodno razdoblje. Zatim e, trebaju nam avangardne tehnologije, avangardna oprema kako bismo stvarili izvrsnost u istraživanju. Trebamo promicati i na uključivi i diversificiran način i e, poznavanje digitalne tehnologije i putem ostalih programa poput Dante i također želim se osvrnuti na programe za humanističke znanosti. Dakle, to osigurava također jednu dodanu vrijednost e, putem e, kulturne i društvene transformacije. Dakle, istraživanje nam može donijeti konkretne rezultate kako bismo se suočili sa sadašnjošću i sa budućnošću, naročito na lokalnoj razini.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 treba ojačati ulogu europskih inovacijskih ekosustava i da treba odati priznanje njihovoj središnjoj ulozi u znanosti. Podržavam također i prijedlog izvjestitelja da se uvedu promjene u tom smislu. Moramo uskladiti europsku razinu i nacionalne i regionalne programe za poticanje inovacija i takvih ekosustave. Trebamo imati više rasprava o tome. Ne mogu se složiti sa eh, onima što predlaže izvjestitelj u vezi sa stavljanjem naglaska na teritorijalnu dimenziju kada je riječ o kriteriju dodjele nagrada. Slažem se s time da znanost ne nastaje u vakumu, u zrakopravnom prostoru i da izvrsnost zahtjeva i druge doprinose, osim doprinosa znanstvene zajednice. Dakle, kada je riječ o tim kriterijima, oni moraju biti precizni i bezuvjetni. Dakle, trebamo nagraditi najbolje rezultate i najbolje projekte. Dakle, izvrsnost, ali i učinak tih projekata. Teritorijalni učinak može biti i jest prirodna posljedica visokokvalitetnih projekata. Teritorijalni učinak može se i dalje ojačati i drugim instrumentima poput kohezijske politike. Izvjestitelj također predlaže da se uključe i društvene znanosti u e, znanstvene inovacije u instrumentu Pathfinder i to je izvrs to je ideja, ali e, te instrumente treba otvoriti za bilo kakvu vrstu inovacija bez obzira na e, stupanju u kojem one sadrže takozvane visokotehnološke sadržaje. Gospodin Škrlec ima riječ, izvolite. Hvala. Prijedlog komisije spaja dva prethodna prijedloga o jedinstveni zakonodavni akti donosi e, doista značajna poboljšanja kada je riječ o pojednostavljenju. Naročito obzor Europa će ojačati znanstvenu i tehnološku osnovu Europske unije kako bi se riješili najveći globalni izazovi i kako bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja. Istovremeno, Program će potaknuti i konkurentnost Europske unije, što uključuje također i konkurentnost industrije na istoku, a i ostvarit će strateške prioritete Unije u smislu razvoja i provedbe naših politika. Imamo razne sektorske politike koje nastoji odvojiti sredstva e, od kohezijske politike i usmjeriti ih u vlastite politike, a obzor je samo jedan od tih. Prijedlog komisije za novo financijsko razdoblje predviđa dakle, prebacivanje sredstava iz kohezijske politike u druge fondove i programe, recimo do 5% u InvestEU i 5% e, u druge fondove i programe naročito u programe reforme. 10 milijardi za instrument za povezivanje Europe i za izravno financiranje projekata iz obzora Europa. Već je došlo do značajnih rezova kohezijske politike, tako da bismo trebali je zadržati u ovom sadašnjem e, obliku. Dakle, proračun za obzor, koliko znam, je ostao na istoj razini. Obzor Europa bi trebao financirati izvrsnost u inovacijama i razvoju, a kohezijska politika treba podržati daljnje korake u procesu inovacije, recimo u plasiranju na tržište tih e, proizvoda, širenje inovacija, prilagođavanje inovacija i tako dalje. Koliko vidimo, postoji koncentracija projekata obzora i u nekim regijama. Imamo kohezijske politike koje su bolje raspodijeljene sa ciljem e, poboljšanja inovacijskih kapaciteta u čitavoj Europi, naročito u manje razvijenim regijama. Mi podržavamo ovaj pristup i ne smatramo da bi kohezijska politika trebala financirati istraživanja u naj, eh, najprednijim regijama jer smatramo da to ne bi bilo dosljedno. Hvala. Hvala, gospođa Damato, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Ovaj program za inovacije i istraživanja također treba staviti naglasak na regije, gradove i teritorije. Osim toga, u jednom tako važnom sektoru za održiv razvoj, za zapošljavanje i za dobrobit građana ne može se ne voditi računa o planiranju o jednom od stupova Europe, a to je kohezija. Dakle, u svojim amandmanima ću se nadovezati na ono što sam već učinila kao izvjestiteljica o sjeni na odboru ITRE i stavit ću više naglasak e, na regionalne i lokalne aspekte. Također želim skrenuti vašu pozornost na ciljeve koje su povezane sa klimatskim promjenama i sa održivim razvojem i na postizanje ciljeva od 0% emisija plinova do 2050. godine i mi želimo kategorički isključiti bilo kako financiranje e, i potporu fosilnim gorivima. Drugo, Prijedlog komisije pridaje važnu ulogu industriji i tržištu, što je svakako bitno, ali njih e, treba popratiti i potrebama društva i vrijednošću samog istraživanja. Dakle, htjela bih e, više ravnotežiti tekst i dodijeliti prave prioritete i također e, dati mu ton koji više odgovara samim načelima i vrijednostima Europske unije. Sa stajališta financijskih sredstava tražit ću tekstalni amandman kako bi se e, zabranilo špekuliranje raspoloživim sredstvima tamo gdje se pribjegava financijskim instrumentima. I na kraju, kolega, ovo je poziv. Trebamo ponovno uvesti instrument za mala i srednja poduzeća koje je ostvario dobar uspjeh dok ga se iskorištavala, a sada ga se potpuno zanemaruje. Riječ je o prioritetnom pitanju i potvrđivanje tog instrumenta može osigurati MSP-ovima da vode glavnu riječ u pristupu fondovima za istraživanje i razvoj, dakle na eksplicitan, a ne dvosmislen način. Evo, to su moje primjedbe koje ću pretočiti u amandmane kako bih e, dodala radu kolege. Hvala. Evo, hvala, to su bili izvjestitelji u sjeni za naše mišljenje, a sada je gospođa Breso htjela uzeti riječ. Izvolite. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice. I ja želim zahvaliti izvjestitelju jer je na vrlo precizan način prepoznao potrebu da se poveže budući program Obzor Europa sa regionalnim i kohezijskim politikama. Što bolje budemo uskladili instrumente kojima Unija raspolaže, ti ćemo bolje ostvariti i rezultate i to bismo možda mogli postići i uvrštenjem jednog amandmana koji se odnosi na širenje inovacija na sve regije. Dakle, da se na taj način izbjegne koncentriranje inovacija u tek mali broj regija koje su naravno najbolje i trebamo ih podržati kao naše predvodnike u svijetu, ali ako budemo željeli biti još jači u svijetu u tom smislu, onda ćemo morati i bolje raspodijeliti naše inovativne kapacitete na teritoriju. Dakle, naše regionalne politike moraju se E, usmjeriti i ka inovacijama. Mislim da je to bitno i u tom smislu zanimljiv mi je prijedlog e, regionalnih inovacijskih ekosustava zahvaljujući kojima bi se regije i ostali teritoriji mogli usredotočiti na inovacije, a ne onda e, trošiti sredstva nesustavno na različite svrhe i stvari. Evo, nadam se da ćemo idući tjedna u Strasburu usvojiti rezoluciju u kojoj se za Europsku uniju predlaže agenda za ruralna i planinska i periferna područja. Kao što je kolegica Damato već spomenula, ako želimo i u tim teritorijima razviti inovacije, trebamo uvidjeti potrebu da se primijeni e, drugi pristup, e, recimo u gradskim središtima gdje urbana agenda može bolje definirati programe koji su potrebni u tim područjima, a s druge strane moramo e, razviti posebnu metodologiju za manje naseljena područja gdje se inovacije teže probijaju i također na taj način možemo e, ponovno učiniti te teritorije privlačnim ljudima i postaviti njihovo gospodarstvo na drugčije osnove. Dakle, oni mogu postati recimo središtem inovacija. Evo tu mislim na takozvana pametna sela Smart Villages, čime se bavimo kolega Bogović i ja. Dakle, mogli smo, bismo uvrstiti amandman u tom smislu, dakle, koji podsjeća na to da iako imamo zajedničke ciljeve, ipak trebamo razraditi i osmisliti programe koji će odgovoriti na konkretne potrebe za razvojem i inovacijama u teritorijama, teritorijima koji su udaljeni i koji imaju tradicionalnije gospodarstvo. Evo, na taj način možemo zadržati uza sebe sve teritorije Europske unije i povećati kritičnu masu koja nam je potrebna za porast inovacija u Uniji. Evo, mislim da ću i ja kao izvjestiteljica u Sjeni predložiti amandmane u tom smislu, no u svakom slučaju želim reći da pohvaljujem kolegu na dobro obavljenom poslu koji svakako ide u dobrom pravcu. A hvala sada gospođa Maletić. Hvala, ja također eh, zahvaljujem eh, izvjestitelju i svim izvjestiteljima u Sjeni. Drago mi je da je i Lambert spomenuo taj odljev mozgova koji bilježimo u Europskoj uniji, posebno iz eh, zemalja istočne Europe, te da talentirani mladi ljudi odlaze u sjevernu i središnju Europu, a dio razloga vezan je i uz projekte koje financiramo iz obzora. Tako da trebamo podržati obzor i slične programe Erasmus Plus i sve ostale. No, mislim da moramo u tom kontekstu analizirati kohezijsku politiku. Naime, ako damo snažnu potporu obzoru, ako značajno povećamo sredstva, a da pritom ne povećamo sredstva za kohezijsku politiku i damo nerazvijenim dijelovima priliku da uhvate korak s ostalima, e, dobit ćemo još dublje podjele i veće razlike, razlike u Europi. I mislim da moramo nešto učiniti kako bismo to zaustavili. Osim toga, što se tiče politike za istraživanje i inovacije, već imamo definiran cilj da bi svaka država članica trebala uložiti 3% BDP-a u istraživanje, razvoj i inovacije. U dobro razvijenim zemljama taj je cilj postignut. No da kako, u manje razvijenim zemljama još uvijek smo daleko od tog cilja, primjerice u Hrvatskoj smo na razini od 1,8%. Upravo bismo e, putem kohezijske politike trebali podržati manje razvijene zemlje kako bi mogle uložiti 3% BDP-a u istraživanje, razvoj i inovacije. I zapravo bismo trebali uskladiti ulaganja e, dakle na toj nacionalnoj razini, na razini od 3% BDP-a sa obzorom. Tako da ne mislim da bismo trebali koristiti sredstva iz kohezijske politike kao potporu obzoru. Mislim da bi to trebalo poslužiti da se pomogne zemljama da dođu do razine da mogu uložiti tih 3% BDP-a u istraživanje, razvoj i inovacije. Imajući u vidu taj cilj od 3% BDP-a, trebamo dodatno poraditi na obzoru sa manje razvijenim zemljama kako bi te zemlje kroz ovih 3% više ulagale u obzor i na taj način podržale razvoj manje dodat, manje razvijenih e, zemalja, dakle ne samo kroz kohezijsku politiku, nego i na ovaj način. Hvala. Ako nema više javljanja za riječ, ispričavam se gospodine information. Da, E, zanima me samo jedna informacija. Kakvo je stajalište odbora za proračune u ovom trenutku? Mi ćemo na glasovanju predložiti da se povećaju sredstva za novi program Obzor sa 8 milijardi na 120 milijardi, dakle sa 80 na 120 milijardi eura. Istovremeno predlažemo da se sredstva za kohezijsku politiku zadrže na istoj razini. To je naš paket. Spremni smo izdvojiti više za obzor, ali tražimo da sredstva za kohezijsku politiku ostanu na istoj razini. Tako da me zanima e, kakav je stav općenito što se tiče obzora. Mi vam e, želimo mnogo sreće u vašem e, stalištu. Nadam se da će se to ostvariti. Gospodin Rope. Hvala. Gospođo predsjedateljice, dragi kolege, da, riječ je o programu koji je iznimno koristan. Trebali bismo razmisliti o tome kako postići da taj program dobro funkcionira u buduće, kako bismo od njega mogli imati koristi. Da, trebamo osnažiti zemlje i regije i one koje su najrazvijenije, ali i one slabije kojima trebamo pomoći da postaju snažnije i konkurentnije. Dosadašnja praksa pokazala je da samo najveće i najrazvijenije zemlje su koristile ova sredstva. Čuli smo o tome i jutros od kolega a to podrazumijeva da su neke regije vrlo razvijene dok e, se o drugima pojavljuju pojave kao što je odljev mozgova. Kada je riječ o regionalnoj politici i posljedicama provedbe ovoga programa, mislim da treba reći da e, je regionalna politika žrtva naših e, naših poteza, odnosno da mislim da bismo trebali podržati izvjestitelja i da treba pružiti prilike svim državama članicama. To bi trebalo uključiti sve regije i e, omogućiti državama članicama da pomognu regijama da sudjeluju u ovom programu. Trebamo početi razmišljati o visini omotnica i pragovima, Ukoliko neka država članica u zadanom razdoblju ne iskoristi dodijeljena sredstva, onda se to treba vratiti u opću omotnicu što se može onda iskoristiti za podršku najboljim, e, najkvalitetnijim projektima. Ako to ne učinimo, mislim da nećemo ostvariti svoje ciljeve i na taj način se neće postići da se iskoristi ostatak sredstava. Poljoprivreda je po prvi puta uključena u ovaj program, izdvojeno je dodatnih 10 milijardi eura za inovacije u poljoprivredi. To je važno ne samo za razvijene, nego i za manje razvijene zemlje. Mislim da trebamo svi saslušati argumente koji se ovdje iznose i moramo razumjeti da sve države članice imaju pravo koristiti sredstva iz ovoga programa. Hvala. Gospodin Howard, izvolite. Hvala. Glavna svrha obzora jeste razviti istraživanje te znanje i kapacitete u europskom istraživačkom prostoru. I u tom smislu je istraživanje imalo važnu ulogu u razvoju konkurentnosti i proizvodnog sektora u Europi. Na taj način je Europa postala predvodnikom u području e, tehnološkog razvoja. Htio bih ovdje na nešto upozoriti. Druge e, svjetska gospodarstva ulažu mnogo više sredstava u istraživanje i u izvrsnost u istraživanju e, nego što to čini Europska unija u ovom trenutku. I što se tiče e, nacionalnih istraživačkih projekata, dakle kao što je predložila gospođa Maletić, objedinjavanje jednog i drugog i stvaranje sinergije je dobra ideja. Međutim, htio bih na nešto upozoriti e, ljudi e, koji se koji predvode u tehnološkoj industriji i koji se bave znanošću žele raditi istraživanje tamo gdje postoje kompetentni ljudi. Čini mi se da je Glavna svrha programa Obzor i regionalne politike razviti kapacitete za postizanje izvrsnosti u ovim područjima eh, na koje cilja regionalna politika. Umjesto da se to, da se da se tu radi o nekakvoj substituciji. Mislimo da je važno da obzor eh, bude i dalje e, tehnološki napredan i da postoje istraživačke organizacije koje se mogu razvijati u onim regijama gdje je to potrebno i kao što je ispravno rečeno kako bi se i u tim regijama zadržali talentirani ljudi. Dakle, ono što je najvažnije jest da se uspostavi pravna ravnoteža e, i veza između regionalne politike te znanstvene istraživačke politike. Mislim da nema nikakvog smisla da se jedno suprotstavlja drugom, jer na kraju krajeva e, te istraživačke E, institucije već postoje 800 godina i niti jedna od njih ne želi odustati od svoje vodeće uloge. Sada dajem predstavnicima Europske komisije. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem također izvjestitelju, gospodinu Van Nistelroju, kao i izvjestiteljima u Sjeni na vrlo zanimljivoj raspravi. Um, Dopustite mi da prije svega zahvalim gospodinu Van Nistelroju koji već godinama radi na ovom dosjeu na sinergijama između okvirnog okvira i strukturnih fondova. Komisija je vrlo zadovoljna što se u ovom izvješću nalazi niz amandmana koji zapravo pokušavaju ići još korak dalje što se tiče sinergija. Gospodin Van Nistora je uvodno spomenuo srednjoročnu reviziju obzora 2020. U tom postupku e, na čijem, koji predvodio gospodin Lamy, Spomenuta je jasna potreba za više sinergije između europskih programa i nacionalnih i regionalnih programa što se tiče upravo istraživanja inovacija i, i načina na koji to utječe na njih. I kao što smo čuli, te su politike komplementarne i ne bi trebale biti suprotstavljene jedna drugoj, one moraju biti komplementarne i to je nešto što nam je važno u kontekstu obzora Europa i u prijedlogu e, za programe koji se financiraju iz strukturnih fondova, kao što ste mogli vidjeti. To se jasno vidi u kontekstu obzora e, Europa tu postoji niz eksplicitnih sinergija koje smo htjeli ugraditi u program i iz tog razloga pozdravljamo amandmane koje je podnio izvjestitelj odbora za regionalni razvoj i koji idu upravo u tom smjeru. S obzirom da imamo malo vremena na raspolaganju danas, ja ću se usredotočiti samo na najvažnije aspekte, ali ćemo vam rado u pisanom obliku dostaviti e, dodatne komentare na, ovaj, na ovo izvješće. Prije svega bih e, želio spomenuti pitanje teritorijalne dimenzije. U nizu amandmana koji su ovdje podneseni, to je vrlo jasno istaknuto, komisija smatra da treba podržati najbolje, najkvalitetnije projekte i da će to sigurno utjecati i na teritorijalnu suradnju u kontekstu obzora 2020. E, dakle, izvrsne ideje i utjecaj su, će biti ključni parametri u odabiru, međutim, kada govorimo o učinku, e, dakle, najviše mislimo na teritorijalni učinak ali to ne znači da bi to trebao biti opći kriterij za čitav okvirni program, jer bi se tu moglo, moglo pojaviti proturječje između kriterija kvalitete i kriter, teritorijalnog kriterija. Međutim, ta e, teritorijalna dimenzija jest prisutna kod nas e, u našim razmišljanjima i bude li za to potrebe u uvodnim izjavama ili u drugim dijelovima izvješća da je se učini vidljivijom, mi smo spremni razmotriti i tu mogućnost. Uh, uh, Zatim drugi aspekt koji želim naglasiti odnosi se na pojašnjenje uh, definicija mi smo e, spremni razmotriti neke od njih, neke od njih nam se čine razumnima. Jedino nas e, brine činjenica da što imamo detaljniju definiciju, to znači da ćemo imati manje mogućnosti da budemo fleksibilni. Dakle, ovisno o tome koji je naš očekivani rezultat, trebamo vidjeti koju ćemo definiciju koristiti u pravnoj osnovi. Pritom trebamo e, izbjeći predetaljne definicije u nekim slučajevima. E, primjerice spominje se regionalni ekosustav za inovacije što nam nije nužno e, u kontekstu definicije, tako da bi možda bilo bolje da se to ugradi u sam prijedlog, posebno u onaj dio koji se odnosi na ekosustav, inovacijski ekosustav u obzoru gdje se to donekle ispominje između redaka, ali nije dovoljno eksplicitno što bi trebalo omogućiti e, one modalitete suradnje kakve predlaže gospodin Van Nistelrooy. Uh, uh, Zatim dolazimo do još jedne dimenzije, to je komplementarnost, e, kompatibilnost te sinergije između obzora Europa i strukturnih fondova, posebno zato što je netko od vas spomenuo da se ta sinergija ne bi trebala odnositi samo na socijalni fond i obzor Europa, te da bi trebale postojati poveznice i sa drugim programima kao što je Invest EU, netko od vas je to spomenuo, ili pak program Digitalne Europe. Dakle, tu također ima smisla ići na takve oblike suradnje. Neki od e, amandmana koje je podnio izvjestitelj daju pojašnjenja u vezi s time koji programi bi mogli imati koristi od e, takve sinergije. U osnovi se slažemo s njime, ali možda bi bilo dobro da se izbjegne to da se stekne dojam da samo ti programi mogu ostvariti sinergiju, sinergiju sa obzorom Europa. Primjerice to su e, silosi izvrsnosti gdje se spominje ERDF, a zapravo tu mogu biti uključeni i neki drugi programi. Ne kažem da se mi ne slažemo sa programom, ali možda bi trebalo, s ovim prijedlogom, ali trebalo bi možda naglasiti da se to može definirati i šire. Mi pozdravljamo sva, bilo koje pojašnjenje i nastojanje kao kao je spomenuo i gospodin Van Nistelrooy i neki izvjestitelji u sjeni. Dakle, svako nastojanje da se e, riješe prepreke kod kombiniranja sredstava iz različitih fondova, što je možda slučaj u sadašnjem okvirnom programu, mi ćemo zatražiti od komisije da iskoristi sve mogućnosti koje su joj na raspolaganju u predstojećim izmjenama uredbe o državnim potporama, što bi također moglo pomoći da se ostvari još veća kompatibilnost u buduće. U ovom kontekstu želim spomenuti još jedan aspekt izvješća koji se odnosi na mogućnost prijenosa sredstava. Mogućnost prijenosa sredstava iz jednog programa u drugi e, jest također jedan od primjera kako ostvariti sinergije. E, ima, ih, ima i drugih. Kod silosa izvrsnosti E, dakle, to bi trebalo omogućiti ne prijenos sredstava, nego e, financiranje programa koji su odabrani u okviru drugog programa. Zatim mogućnost kombiniranja i u kontekstu obzora Europe mi namjeravamo omogućiti e, našim partnerima, odnosno i regionalnim akterima da sudjeluju u partnerstvima. Što se tiče e, članka 9.8, e, točka primijetili smo e, dakle ove ovaj prijedlog izvjestitelja, međutim mi mislimo da je to bolje da se to ne ograniči na specifične projekte nego na program. Možda bi bilo u interesu regije da dio svojih sredstava izdvoji za financiranje određenog broja projekata, ali u okviru nekog konkretnog programa. Možda možemo na taj način zaobići neke tehničke poteškoće. U tom smislu je bolje da nismo isuviše preskriptivni. I na kraju, nakon toga ću stati, primijetili smo također da je predloženo da se izmjeni naziv e, trećeg stupa. Primili smo to na znanje. Razumijemo e, koji je razlog. Svi nazivi imaju određene prednosti i nedostatke, tako da smo mi primili na znanje vaš prijedlog. Gospođo predsjedateljice, dopustite mi samo da kažem još nekoliko riječi vezano uz e, potrebnu komplementarnost sa Europskim e, vijećem, Europskim istraživačkim vijećem. Čini mi se da je to spomenuo izvjestitelj i neki izvjestitelji u sjeni. E, očito da je potrebna suradnja sa Europskim vijećem za inovacije, međutim najbolji instrument e, za uspostavu takve suradnje treba bi doći iz istog e, stupa kao i blok za ekosustav inovacija, posebno regionalni ekosustav inovacija. I tu je još bitna jedna dimenzija, a to je potpora disruptivnim inovacijama. Hvala vam na komentarima i rado ćemo vam dostaviti naše komentare u pisanom obliku. Hvala najljepša. Gospodine Van Nistelžaj, hoćete li zaključiti ovu raspravu? Da, hvala vam najljepša. Evo, uljepšali ste mi dan. Hvala vam na svim komentarima. Ovi komentari će nam e, omogućiti da uspostavimo tu sinergiju koja je nužna u ovom izvješću i to će nam pokazati na koji način možemo poboljšati izvješće na što se trebamo točno usredotočiti. Evo, raspravljali smo o pitanjima nadležnosti, e, što pripada jednima, što drugima, tko će financirati ovo ili ono, ali ne radi se o tome. Radi se o tome da znamo što ćemo e, uraditi s tim novcem, na koji način ćemo taj novac iskoristiti. Komisija predlaže to vijeće za inovacije, ali ne može se raditi o e, strukturi koja će raditi e, nejasne projekte. Moramo točno znati što će se raditi s tim, na koji način će se na najbolje iskoristiti novac poreznih e, obveznika. Ovdje se dakle ne radi o raspravi o nadležnostima, već se radi o e, tome da nađemo komplementarnost i uspostavimo sinergije. A u posljednje vrijeme smo vidjeli da je bilo dosta sredstava iz regionalnih fondova koji su se koristili upravo u ovom smjeru i koji su urodili plodom. Ako je to moguće raditi u budućnosti, tako i trebamo nastaviti. Ali ono što je neprihvatljivo je vidjeti da Europa e, napreduje na neuravnotežen način. I to je ono što stoji u ovom priručniku govorimo o Europi e, koja ide različitim brzinama, ali isto tako govorimo o Europi u kojoj nema dovoljno mogućnosti, a to je nešto što ne želimo. Mi moramo iskoristiti sve prilike koje su pred nama, naročito na teritorijalnom, odnosno regionalnoj razini i Nadam se da ćemo uspjeti u tome. Pregovaramo sa izvjestiteljima iz odbora ITRE i nadam se da će nam to omogućiti da uspostavimo temelj kako bismo očuvali tu izvrsnost. Jer izvrsnost e, je ključna i moramo raditi na poboljšanju nje učinka svih ovih programa. Zato se moramo pozabaviti različitim temama. Imat ćemo i rezoluciju na plenarnoj sjednici. Možda vi ste govorili, neki su govorili o pametnim selima. To je dobro, to je jedna od specijalizacija, i, ali ne smije jedna regija biti razvijenija od druge. Moramo vidjeti koje su potrebe i želje regija i nadam se da je to ono na čemu ćemo raditi i nadam se da ćemo uskoro preći s riječi na djela. Tehnologija, inovacije nam trebaju omogućiti da stvorimo e, lokalne klastere inovacija. Moramo zajedno raditi na tome, moramo e, uravnotežiti e, sjever, jug, istok i zapad Europske unije. U svakom slučaju hvala svima na komentarima i na raspolaganju sam vam za e, daljnju suradnju i očekujem vaše amandmane. Hvala najljepša. Predlažem rok za amandmane 2. listopada. Kraj dana, dakle u 6 sati poslijepodne. podne. This is, you, know, you know the, even the revised schedule Znate, čak i uz revidiran raspored odbora ITRE ne možemo imati više vremena ako želite prevesti sve amandmane i tako dalje. Do koliko sati trebamo predati amandmane? Do šest sati poslje podne, dakle 2. listopada. U redu, hvala. Hvala svima. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o razmatranju nacrta mišljenja e, Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Izvjestitelj za ovo mišljenje je gospodin Dojč. Nadležni odbor je odbor za zapošljavanje. Predajem riječ gospodinu Dojču.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 objavila prijedlog za Europski fond za prilagodbu globalizaciji, govoreći da je to fond koji mora nastaviti sa radom i nakon 2020. godine u okviru VFO-a. Iako je to instrument koji e, nije sastavni dio e, VFO-a. Mislim da svi možemo biti zadovoljni tom odlukom Europske komisije. Naravno, fond se treba pojednostavniti i trebamo proširiti područje primjene ovog fonda kao i pojednostavniti njegovu primjenu. Poštovane kolege, ja želim postići jedan cilj, cilj koji mi se čini važnim. Htio bi da se još više pojednostavni primjena ovog fonda kako bismo mogli donositi e, relevantne odluke o ovom fondu i kako bi ovaj fond mogao e, biti još korisniji, kako bi se mogao koristiti što lakše. Pokušat ću to sažeti ukratko i ukratko sažeti predloge koje sam e, napisao u predlogu izvješća. Čini mi se važnim da samo korištenje fonda i kriteriji za korištenje fonda budu pojednostavljeni. Važno je da sadašnji prag od 250 e, otpuštanja bude smanjen na 150 otpuštanja. Jer u manjim zemljama vrlo često se događa da radnici budu otpušteni iz malih E, i srednjih poduzeća, a tu e, nikada nemamo 250 otpuštenih. Upravo iz tog razloga mislim da bi bilo opravdano smanjiti taj prag sa 250 na 150 otpuštenih radnika. A ako to želite, ja bih bio spreman taj prag smanjiti još više. Drugo, predlažem da se poduzmu i dodatne mjere kako bi se fond mogao lakše koristiti, što znači da bi e, sam postupak obrade zahtjeva trebao postati brži. U prijedlogu komisije se kaže da će komisija odlučiti koji su kriteriji za e, dobivanje financijske potpore i da će se e, odluka o poštivanju tih kriterija donijeti što brže. Radi se o vrlo nejasnoj formulaciji i ja bih htio da ta formulacija postane nešto preciznija. Htio bih da se kaže da će Europska komisija donijeti odluku u roku od 15 dana. Mislim da ovaj pojam koji stoji u prijedlogu komisije nije dovoljno jasan jer kaže se da će Europska komisija u roku od 60 dana donijeti odluku. Ja bih htio smanjiti e, taj rok na 40 dana. 55 dana nakon dobivanja zahtjeva e, komisija bi trebala biti u stanju donijeti odluku o relevantnoj financijskoj potpori. Jer kada ste u krizi i kada dolazi do masovnog puštanja, e, onda nemate dovoljno vremena i potrebna vam je e, što brža odluka. Kada budemo predstavljali amandmane, ja ću objasniti i dodatne predloge. Na primjer, predložit ću i mogućnost sufinanciranja koje bi trebalo biti usklađeno sa e, Europskim socijalnim fondom. to sufinanciranje bi trebalo e, ostati na 60%. Naročito za države članice u kojima su predviđeni e, rezovi. Također želim još nešto predložiti. Predložio bih da u svakoj državi članici u kojoj dolazi do masovnog otpuštanja, u kojoj su najavljena masovna otpuštanja, svaki put kada postoje stroga pravila koja se primjenjuju, dakle svaki put kada znamo da će doći do otpuštanja 150 e, radnika, da svaki put imamo priliku koristiti se ovim fondom za e, prilagodbu globalizaciji. Dakle, već od same najave otpuštanja treba omogućiti e, da postupak počne kako bi e, otpušteni radnik mogao što prije ponovno se naći na tržištu rada. Dakle, očekujem vaše reakcije na ovaj prijedlog, očekujem vaše komentare i iskreno se nadam da ćemo uz zajednički rad e, omogućiti da ovaj fond bude što učinkovitiji i da će omogućiti radnicima da što prije pronađu novi posao. Ja ću sada dati riječ, hvala, ja ću sada dati riječ izvjetiteljima u sjeni i molim vas samo da e, ne govorite predugo jer imamo gust raspored. Gospodine Moskur, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja se na samom početku želim e, zahvaliti izvjestitelju na kvaliteti rada. Hvala na ovom e, prijedlogu izvješća koji nam omogućuje da e, govorimo o vrlo važnim temama. S obzirom na globalizaciju i negativne posljedice globalizacije, Europi je potreban učinkovitoj instrument. Upravo iz tog razloga smatram da je Europski fond za prilagodbu globalizaciji dobar instrument. Ovaj fond e, je e, učinkovit instrument za e, pomoć radnicima. Stopa ponovne integracije otpuštenih radnika na tržište rada su vrlo visoke, čak i na onim tržištima rada gdje je situacija teška. E, ovdje uključujem i pomoć, psihološku pomoć radnicima koji su pogođeni zatvaranjem određenih e, poduzeća zbog e, restrukturiranja. Predlog da se ovaj fond produlji nakon 2020. godine će omogućiti bolji pristup ovom fondu kroz pojednostavljenje e, postupaka. Europska komisija je predložila dakle da ovaj fond se primjenjuje na što veći broj e, radnika, tako da možemo pozdraviti i predlog izvjestitelja da se smanji e, prag otpuštanja sa 250 na 150 e, radnika kako bi ovaj fond moglo iskoristiti što više e, radnika. E, ja se veselim što je komisija uzela u obzir i specifičnosti različitih regija i što je iskazala fleksibilnost na području korištenja ovog fonda u različitim regijima. E, ovdje se također uzimaju i nove tranzicije tržišta rada zbog e, digitalizacije i klimatskih promjena što će omogućiti regijama da ne budu e, pasivne već da mogu reagirati upravo na negativne utjecaje svih ovih promjena. Dakle, pozdravljam ovu uredbu i gospođa Arena Marija je koja predstavlja odbor za zapošljavanje je također pozitivno ocijenila ovaj predlog. E, znam da će ovo biti pozitivno, naročito za mlade. Ja bih samo predložio da se ovdje uvede i e, pomoć za mlade koji su bez zaposlenja, koji su e, tek diplomirali, na primjer, i koji se nalaze u najsiromašnijim regijama. Također, mislim da bi bilo dobro omogućiti primjenu ovog fonda i u regijama u kojima e, postoji velik broj e, učenika i studenata koji napuštaju škole i gdje stopa tog napuštanja prelazi 10%. Hvala. Hvala najljepša. Sljedeći izvjestitelj u sjeni. Imamo li izvjestitelja u sjeni zapravo za ECR? Ne. U tom slučaju predajem riječ gospođi Katajnen. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Želim se zahvaliti i našem izvjestitelju. Europska komisija je doista e, izmijenila prirodu EGF-a e jer e, smanjila je prag sa 500 radnika na 250 otpuštenih radnika i u tom smislu ovo je pozitivno, ali to se postavlja pitanje koje će biti posljedice te izmjene možda ćemo imati velik broj zahtjeva iz manjih poduzeća što će eh, dovesti do većeg administrativnog opterećenja i većih troškova za ove postupke, a također će dovesti možda i do kašnjenja u obradi zahtjeva. Europska komisija je rekla da želi proširiti eh, područje primjene ovog fonda. To je E, dobro, ali u tom smislu možda bi bilo dobro smanjiti prag sa 250 na 150 zapos e, e, radnika kao što je to predložio izvjestitelj. No, htjela bi najprije znati kakve će biti konkretne posljedice takvog smanjenja i na koji način će onda fond se koristiti. EGF je posebni instrument koji se koristi u posebnim uvjetima i mora biti biti e, moguće brzo reagirati kako bi se smanjilo narušavanje tržišta. To je nešto što e, može biti korisno na tržištu rada i što može donijeti pravu e, europsku dodatnu vrijednost državama članicama. Istovremeno moramo pružati potporu obrazovnim sustavima, na to ne smijemo zaboraviti kada se radi o ponovnom zapošljavanju radnika. I mislim da e, se treba ubrzati cijeli postupak. Ponekad taj postupak može trajati do šest mjeseci, to je zaista predugo i mislim da trebamo na tome raditi. Hvala. E, sada predajem riječ gospođi Vana. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Ja ću govoriti samo kratko. Vrlo dobro znamo da e, klub zelenih smatra da je ovo vrlo dobar fond. Mi također pregovaramo sa gospođom Marijom Arenom. Jako nam je drago, to smo već rekli, što se područje primjene ovog fonda proširilo kako bi omogućilo e, prelaz na e, tržište E, niskih e, emisija i kako bi se borili protiv negativnih promjena automatizacije i digitalizacije tržišta rada. Podupiremo prijedlog smanjenja praga sa 250 na 150 e, radnika jer imamo velik broj malih i srednjih poduzeća. Iako je već smanjenje sa 500 na 250 radnika bilo značajno. I također želimo smanjiti rokove za obradu zahtjeva. Ovo je instrument vrlo E, vrlo je važan za iskazivanje solidarnosti u Europi i za bolju integraciju radnika na tržištu rada. Hvala najljepša, gospođo Demato, izvolite, imate riječ. Poštovani kolege, kao što znamo, opći cilj ovog programa Fonda za prilagodbu globalizaciji jest pružiti pomoć i potporu radnicima koji su dobili otkaz samostalnim radnicima i Također, e, to uvodi značajne promjene u očekivanju također e, bitnog restrukturiranja. Sami radnici su i iskusili na vlastitoj koži da izazovi globalizacije poput e, promjena u tržišnim tokovima u svijetu i globalne i financijske krize mogu imati negativne posljedice i to vrlo čak ozbiljne i teške posljedice. I sama komisija u svojem dokumentu u spojenom učinku globalizacije na trgovinu i na tehnološku evoluciju prepoznaje glavne pokretače za potražnju za kvalificiranim radnim mjestima i e, smanjenjem radnih mjesta koja zahtijevaju nekvalificirane radnike. Dakle, trebamo se e, upremiti mjerama koje će nam e, omogućiti da spriječimo takve negativne posljedice koje još pooštrava tehnološki napredak. Dakle, treba u smislu održivosti i e, pokazivanja i e, spremnosti za postizanje održivosti ublažiti posljedice takvog tehnološkog napretka. Ovaj prijedlog se može poboljšati i to u različitim aspektima. Kako bismo pružili bolju potporu radnicima, trebamo također i prepoznati posebnosti tercijarnog sektora na koji se e, globalne krize odražavaju sporije nego na ostale sektore. Dakle, trebamo im omogućiti, trebamo omogućiti radnicima različite mjere zaštite, dakle tamo gdje e, se prepoznaju mogući, mogući na tržištu, trebamo zaštititi i zaposlenike u tercijarnom sektoru i to preventivnim mjerama. Trebamo također i proširiti i prihvatljivost e, za takve mjere na sve radnike, bilo da oni imaju ugovor na određeno, neodređeno vrijeme ili da su zaposleni na skraćeno radno vrijeme ili da je riječ o samostalnim radnicima. Također e, treba istaknuti kako u izuzetnim okolnostima ovaj fond treba također pripomoći prenamjenu gospodarstva određenih regija ili određenih sektora koji su izgubili radna mjesta. U svakom slučaju i sama komisija smatra da postupak iskorištavanja sredstava traje predugo i mnoge države su se suočile sa poteškoćama u provođenju mm, dubog analize onog događaja koji je doveo do otkaza. Dakle, trebamo pojačati institucionalne kapacitete nadležnih tijela i pogućiti e, postavljanje i zahtjeva za tehničkom pomoću i prije samog pokretanja postupka. Dakle, zemlje članice bi trebale moći odmah reagirati i odmah podnijeti zahtjev bez ikakvog odlaganja. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Gospodin Van Nistelrooy. E, samo želim reći da podupirem pristup e, kolega, ali ako budemo imali 150 otpuštenih radnika, onda ćemo u ovakvoj gospodarskoj situaciji imati tako često zahtjeve za korištenjem ovog fonda, da mislim da bi trebalo zapravo ovaj Europski fond za prilagodbu globalizaciji možda onda nazvati fondom za borbu protiv e, negativnih e, e, učinaka gospodarstva, jer tu se može raditi onda o bilo kojim uzrocima koji dovode do masovnog otpuštanja. Znate da bank, bankarski sektor u Nizozemskoj također donosi ovakve odluke upravo zbog globalizacije. Air France također Mislim da bi trebalo zapravo približiti korištenje ovog fonda sa socijalnim fondom. Jer kada smo govorili o socijalnom fondu, rekli smo da želimo na neki način koristiti ta sredstva kako bismo pripremili e, ljude za e, nove uvjete na tržištu rada. Znam da postoje različite razine korištenja fondova, lokalna, središnja razina i tako dalje, ali ako budemo smanjili ovaj prag na 150 radnika, imat ćemo toliko e, puno e, zahtjeva. Ti zahtjevi će biti tako česti jer naravno tvrtke žele zaraditi e, više novca i moraju nekada otpuštati E, radnike i hoćemo li svaki put onda tražiti da se aktivira Europski fond za prilagodbu globalizaciji? Znamo da postoje e, također i socijalne politike koje dovode do ovakvih dešavanja. Zato mislim da bi se ovaj fond trebao koristiti za e, prekvalifikaciju E, radnika i da se za druge situacije koristi socijalni fond. Socijalni fond postoji svugdje. I, a otpuštanje od 150 radnika je nešto do čega može doći vrlo često u raznim dijelovima Europe da mislim da će onda e, aktiviranje ovog fonda biti prečesto. Dakle, to je samo ono što sam htio reći. Hvala najljepša, a sada predajem e, riječ gospođi Vaučanala iz Glavne uprave za zapošljavanje u ime Europske komisije. Izvolite. Thanks to Hvala vam lijepa i hvala izvjestitelju na mišljenju. Kratko bih prokomentirala ove prijedloge. Kada je riječ o pragu, doista smo se pozabavili time koliko otkaza bi moglo imati značajne učinke na zemlje članice, što može biti dosta različito kao što znate i tako smo došli na ovih 250, što je bitnije za e, manje zemlje članice i manje bitno za veće zemlje članice, ali to je ova ravnoteža koju smo uspostavili. I naravno i e, uvažavamo sve vaše komentare i mišljenja. Kada je riječ o trajanju postupka, mislim da je to vrlo stručno pitanje i mogli bismo dati bilateralno objašnjenje, ali 15 dana je praktički neizvedivo, ne samo zato što nam samo za prijevod na sve jezike trebaju tri tjedna. Dakle, i sam postupak prijevoda traje dulje nego što vi predlažete, ali kao što sam rekla, to je tehničko pitanje i to možemo onda bilateralno dalje razmotriti. Kada je riječ o sufinanciranju, hvala vam na pružanju podrške komisiji e, u prijedlogu da se usklade stope sufinanciranja, a to se temelji i na samim povratnim informacijama od dionika. Dakle, vidjeli smo da e, takva usklađena stopa sufinanciranja bi bila najbolja kada je riječ e, naročito o budućim programima za 2020. godinu. Cijenim e, potporu koju je izrazila većina vas e, proširenju područja primjene i različitim e, prijedlozima komisije o tome što su prihvatljivi slučajevi poput niskougljičnog gospodarstvo, učinci digitalizacije i tako dalje. No, odlučili smo ne produljiti trajanje EGF-a kada je riječ o takozvanim e, potrebama mladih ljudi koji nisu zaposleni ili nisu vježbenici, tako da e, mislimo da zapravo tu postoje druge, drugi fondovi e, koje predlaže komisija poput ESF-a plus koji su prikladni za takva pitanja i koja već postoje već nekoliko godina, zahvaljujući i e, razvoju gospodarstva. Kada je riječ o komentarima u vezi sa bankovnim sektorom, e, moram tu dati dva pojašnjenja. I e, tu se obraćam gospodinu Van Nistelrooju i onima koji su spomenuli potporu poduzećima nismo podržali bankovni sektor zbog globalizacije, nego zbog e, posljedica gospodarske i financijske krize. EGF se trenutno bavi upravo tim posljedicama globalne financijske krize, a nizozemska je obrazložila svoju prijavu na fond upravo takvim e, učincima gospodarske i financijske krize, tako da se to ne povezuje sa globalizacijom. Ili, evo, čula sam u prevodu e, da se spominjala potpora poduzećima. Želim još jednom naglasiti da Fond za prilagodbu globalizaciji pruža potporu samo radnicima koji su dobili otkaze iz različitih razloga, a ne samim poduzećima. I to valja imati u vidu kada govorimo o EGF-u. Dakle, riječ je samo o europskim radnicima, dakle onima koji se nalaze ovdje u Europi, koji su ostali bez radnog mjesta zbog slavljena poduzeća. Budući da ne postoji neka definicija globalizacije ili barem mi ne znamo za takvu definiciju, u budućnosti neće se raditi samo o globalizaciji, nego smatramo da e, je u ovih deset godina EGF postao nekom e, vrstom brenda među onima koji su ga koristili, tako da smo zadržali ovu riječ globalizacija u nazivu fonda, budući da se dan danas sve povezuje sa globalizacijom. Hvala vam lijepa. Hvala gospodin Dojić za kraj rasprave. Hvala. Nekoliko kratkih napomena za zaključak rasprave. Neću duljiti. Želim zahvaliti i svima kolegama na njihovim doprinosima. Osobno. Ja moram e, još istaknuti još nešto što sam već spomenuo prije. Svi znamo da je Europski fond za prilagodbu globalizaciji je zapravo dopunski fond. Dakle, to je pomoć koju pružamo zemljama članicama u jednoj teškoj situaciji kako bismo pomogli vraćanju radnika na radna mjesta, odnosno njihovom snalaženju na tržištu rada. No, ta se sredstva mogu iskoristiti između ostalog i za poboljšanje gospodarske situacije, odnosno za stvaranje novih e, radnih mjesta, no ipak e, za to postoje e, fondovi koji su prikladniji za poboljšanje zaposlenosti. Tu govorimo o jednom dopunskom instrumentu. A mi ovdje želimo poboljšati način na koji taj instrument funkcionira. je rečeno da bi u to trebalo uključiti i zapošljavanje mladih i s time se slažem. Zatim, hvala komisiji. Trebali bismo se naći kako bismo raspravili o ovim tehničkim pitanjima. Možda nismo do kraja razjasnili određene aspekte. No, nema nikakve sumnje u to kada se jednom podnese zahtjev za financiranjem da se on treba prevesti i nakon što se prijevod dovrši, onda do kraja postupka ocjenjivanja treba proteći 60 dana, a onda imamo taj izraz u tekstu as soon as possible za donošenje odluke komisije. I to mi se čini dosta ne određenim. Trebali bismo zadati jedan rok. Ja vam predlažem da to budu 15 dana, to može biti 10 dana ili 20 dana, no treba odrediti rok. Ovaj izraz što prije zapravo ne koristi nikome, a i samoj komisiji bi bilo, mislim, korisno imati određeni rok. Da, istina je da e, imamo doista kratke rokove i to vrijedi ne samo za ovaj postupak, nego i za sve ostalo. Dakle, imamo e, rok za podnošenje amandmana do 17 sati 3. listopada i molim vas e, da izradite, ako je ikako moguće, amandmane na engleskom jeziku kako bismo na vrijeme pripremili mišljenje za glasovanje na odboru EMPL. Srijeda 3. listopada u 17 e, sati. Hvala vam na raspravi i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmatranje nacrta mišljenja o uspostavi programa Invest EU. Nadležni odbori su odbor za proračun i odbor za gospodarstvo, budget i ekon. A naš izvjestitelj, odnosno izvjestiteljica za mišljenje je Kerstin Westphal. Evo, dajem vam riječ e, kako bismo usredili malo i na vremenu za raspravu. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Poštovani kolege. Evo, na početku želim e, iznijeti jednu staru istinu. Strukturni fondovi poboljšavaju život europskih građana. Regije uz pomoć strukturnih fondova otvaraju radna mjesta, obnavljaju infrastrukturu, bore se protiv klimatskih promjena, pomažu mala i srednja poduzeća i sveučilišta. Naš odbor, baš naš odbor se zalaže za to da se to nastavi u budućnosti, iako je došlo do nekih smanjenja proračuna za te potrebe. I vjerojatno to svi znamo, u budućnosti ćemo moći promicati manje projekata jer ćemo imati manje sredstava. Zašto to govorim? U ovakvim okolnostima koje sam upravo opisala, imam e, neke nedoumice i zadrške u vezi sa predlogom komisije o programu InvestEU. Dakle, InvestEU bi trebao imati svrhu promicanja privatnog ulaganja uz pomoć jamstva iz proračuna. To može imati smisla i ima smisla za financiranje nekih, ponavljam, nekih projekata, ali smatram da je riječ o projektima koji su drugčiji od onih koji su namijenjeni gradovima, općinama ili regijama. Smatram da strukturni fondovi ovakvim decentraliziranim pristupom iz uz ovakve administrativne postupke su nešto potpuno drugčije od InvestEU. Dakle, odbacujem tu zamisao da se financiranje strukturnih fondova e, uključi u financiranje Invest EU. Razgovarala sam o tome sa izvjestiteljima iz drugih e, odbora i rekla sam im dakle da sinergijama, ali ne namjerama da se spoje ova dva instrumenta. Dakle, u svojem mišljenju također brišem e, takozvani stavak za zemlje članice. Kao izvjestiteljica za mišljenje moram uzeti u obzir naše strukturne fondove i njih nastojati zaštititi. Kada je riječ o brojnim zamislima u InvestEU, Mnoge su dobre, dakle imamo i određene napretke u odnosu na EFSI, FC 2.0 i također pozdravljam zamisao ove platforme za savjetovanje Advisory Hub. Naravno da je potrebno savjetovanje sa svim zainteresiranim stranama kada je riječ o ulaganju, a kada je riječ o sinergijama, tu mislim na to da se treba informirati javnost ne samo o mogućnostima financiranja iz InvestEU, nego i o drugim mogućnostima, odnosno ako postoji ta e, mogućnost da se financiraju projekti iz strukturnih fondova i za to nam trebaju ove platforme za savjetovanje. I ako možemo onda uputiti ljude na pravu adresu zahvaljujući tome, to će svakako biti pozitivno. U svojem prijedlogu se nadovezujem na prijedloge kolega, no također e, i prelažem i dosta dubinske izmjene u investiju. Ja sam se usredotočila na ovo što sam upravo navela u svojem radu, a e, želim zahvaliti i tajništvo na njihovom doprinosu. Suradnici su doista precizno radili na tekstu i e, također e, su morali doista se upoznati sa samim predmetom i to temeljito. A svakako će biti i zanimljiv doprinos kolega koji očekujem sa zanimanjem. Hvala, nastavljamo sa izvjestiteljima u Sjeni, gospođa Spiraki. Nije ovdje, hoće li netko uzeti riječ umjesto nje? Ne danas. Da, ja se u potpunosti slažem e, sa općim e, pristupom. Trebamo znati da na početku razdoblja imamo neke zemlje članice i na kraju e, financijskog razdoblja imamo zemlje članice koje ne ostvaruju dobre rezultate. I njima bi možda trebalo pružiti mogućnost da ne da vrate novac, nego da to prebace u sljedeće razdoblje. Dakle, obzor Europa je nešto drugo, zato jer tu imamo već postavljen plan na početku. Ali možda bi zemljama članicama bilo zanimljivo tako nešto, dakle naročito onima koje su premalo potrošile. Na sredini razdoblja one bi mogle reći da, Dobro, hoćemo li iskoristiti ove instrumente, dakle sada ulazimo u praktički posljednju godinu i da na neki način izbjegnemo to da se ta sredstva vrate. Evo, to je možda rasprava koju bismo trebali povesti. Hvala. Gospodin Jakovčić. Ne, ispričavam se. Gospođa Tomašić, izvolite. Hvala. Program InvestEU bi trebao osigurati europski proračun i jamstva iz proračuna za potporu pristupu financijama i ulaganju u Europskoj uniji. Taj jedinstveni jamstveni fond nadovezuje se na iskustva koja smo ostvarili u području EFSI fondova. Prema komisiji ovaj novi instrument bi trebao u potpunosti iskoristiti učinke europskog proračuna jednom pojednostavljenom strukturom koja preuređuje postojeće instrumente i ujedinjuje ih na neki način. Dakle, ja pozdravljam e, mišljenje gospođe Vesval koje se odnosi na ove instrumente i također ovaj spomen uloge regija u programu InvestEU što uključuje također i ulogu regionalnih i lokalnih vlasti i provedbenih e, partnera uz samu EU. No, kao što e, svi znamo, u nadolazećem razdoblju komisija predlaže smanjenje sredstava od 10% za sve ESI fondove u odnosu na sadašnji VFO. Također prijedlog e, opće uredbe e, također naznačuje da se E, ta sredstva mogu prebaciti u druge fondove ili instrumente. 5% e, ukupnih e, izdvajanja za fond u zajedničkom upravljanju moglo bi pridonijeti Invest EU i bojim se da bi to potaklo samo zemlje članice da povlače sredstva iz kohezijskih projekata. Tako, prebacivanje sredstava koje dovodi do, i to bi dovelo do smanjenje sredstava za kohezijske projekte i to nije rješenje. Dakle, podržavam prijedlog e, izvjestiteljice da se briše ovaj dio e, investicija koji se odnosi na zemlje članice. Gospodin Jakovčić. Dozvolite mi da se ja isto tako kratko uključim u e, ovu raspravu sa nekoliko razmišljanja koja idu za tim da najprije svakako pozdravimo uh, ovu ideju objedinjavanja i stvaranja projekta invest uh, eu jer nema, nema nikakve dileme da uh, je to jedna dobronamjerna pozitivna i nadamo se svi i uspješna inicijativa. međutim ja postavljam jedno osnovno pitanje a to je na neki način ovdje će sve voditi komisija umjesto europske investicijske banke i pitanje je ovaj, e, kako će komisija preuzimati odgovarajuće rizike i koliko je komisija i e, e, bankar u ostalom. Dakle, mislim da, mislim da je ovo tema o kojoj trebamo ozbiljno raspraviti, jer ako želimo, želimo zaista privlačiti ulaganja, ako želimo omogućiti ulaganja, onda postoje odgovarajući rizici rizike neko treba preuzeti i vidjeli smo u poslovanju i EFSI fonda e, i ono što je Europska investicijska banka radila da je na neki način to bio dobar put. E, to postavlja kao jedno od pitanja. Drugo je isto tako na neki način može se, možda neće zvučati korektno, ali nekako se provlači priča u, u ovom prijedlogu komisije gdje se nekako ipak favoriziraju e, veće zemlje italija njemačka francuska i e, mislim da bi bilo vrlo važno da e, nađemo zaista modus da i male zemlje članice imaju na neki način puno veće mogućnosti jer vrlo često pogotovo na istoku zemlje trebaju daleko veća ulaganja zbog nezaposlenosti zbog odlaska stanovnika iz moje zemlje eh, je desetke tisuća ljudi otišlo u zadnjih nekoliko godina eh, smanjio se broj stanovnika od 4,5 milijuna na četiri milijuna od kada od kad se ja bavim politikom. Prema tome mislim da je to dramatično i to znači treba ulaganja eh, pogotovo u, u istočnim, istočnoeuropskim zemljama. Ono što bih još dodatno rekao je to da E, I EFSI pokazuje na neki način jednu jednostavnost e, ili pojednostavljivanje procedura i mislim da bi to trebalo svakako uzeti u obzir i u budućim e, konstrukcijama koje će se raditi. I na kraju nemojmo zaboraviti i potrebe ulaganja u infrastrukturu. Mi često kažemo a ne više nećemo ulagati u infrastrukturu ja mislim da je itekako neophodno ulagati u infrastrukturu e, održivu infrastrukturu koja donosi e, e, veći razvoj veće prihode ne, nemamo što skrivati znamo jako dobro da niz zemalja mediterana koji imaju veliki problem sa nezaposlenošću i koji imaju velike probleme pogotovo s nezaposlenošću mladih u velikoj mjeri žive od turizma investicije u taj sektor ali i u infrastrukturu koja pomaže taj sektor je bitna ako hoćemo zadržati mlade ljude e, na otocima grčkim otocima na primjer ili ako hoćemo zadržati i e, građane ovaj, e, koji u španjolskoj portugalu pa i bio sam baš ovog ljeta na jugu francuske i vidim probleme s kojima se i ta velika zemlja suočava baš na području turizma. sve u svemu podrška i nadam se da će se barem jedan dio ovih mojih sugestija uzeti u obzir. Thank Hvala. Gospođa Vana. Hvala, gospođo predsjednice, gospođo izvjestiteljice. Mi vas podržavamo u svemu što ste predložili. Prebacivanje sredstava u InvestEU iz eh, strukturnih fondova treba odbaciti. Već smo vidjeli pokušaje u tom smislu i to smo eh, odbacili u slučaju mm, uredbe Omnibus, eh, to je i vijeće odbacilo. Dakle, nije lijepo stalno dobivati iste prijedloge. Kohezijske politike, regionalni fondovi koji se oslabljuju kako bi se umjesto toga osnažilo jedan fond koji je usmjeren tržištu. To nije u redu. Za nas to predstavlja napad na kohezijsku politiku i to treba jasno i glasno reći. Mi smo ostvarili mnogo uspjeha s strukturnim e, fondovima i borili smo se za njih. E, e, imamo smo kriterije kvalitete, a sve se to gubi sa investiju, socijalno partnerstvo, pitanje klimatskih promjena, razvoj gradova, razvoj ruralnih područja, ovi uspjesi koje smo ostvarili u posljednjih nekoliko godina bi se izgubili sa investiju. Ako sagledam EFSI, bez obzira na kritike koje mu upućuje revizorski sud, vidimo da su socijalna ulaganja u socijalnu infrastrukturu praktički odsutna tu. I to je dobar razlog da uputimo snažne kritike na račun ovog prijedloga ovaj e, prijedlog prebacivanja sredstava, dakle ponavljamo, u potpunosti odbacujemo. Hvala gospođa Damato. Hvala gospođo predsjednice. S jedne strane prijedlog e, programa ulaganja za unutarnju politiku Unije sa jednim, samo jednim nizom e, pravila trebao bi omogućiti pojednostavljenje, ali s druge strane kao što je i EFSI imao brojne slabe točke i ovaj njegov derivat pod navodnicima nije otporan na te slabosti. Imamo dosta tu sivih područja i na njih se trebamo osredotočiti. Od pitanja transparentnosti do pitanja dodatnosti, od poštivanja načela kohezije iz ugovora i do, do učinka poluge. Dakle, trebamo djelovati kako se ne bi ostvarile špekulacije na teret realnog, e, realne ekonomije i trebamo također spriječiti pretjerane financijske igrice. Također, e, trebamo uzeti u obzir još nešto. Zemlje članice mogu činjenično pridonijeti jamstvima Europske unije jednim dijelom vlastitih e, sredstava. I to može biti dakle i strukturnih fondova i fondova za ulaganje, budući da se oni temelje na osi kohezije i da su uglavnom namijenjeni manjim, manje razvijenim e, regijama. Europska komisija bi se trebala ograničiti na razinu zemlje članice koja se služava mogućnosti ali s opasnošću da se ne ulaže više toliko u manje napredne regije nego u one gdje se ostvaruju veći prihodi. Dakle, trebamo odgovoriti na prave potrebe manje razvijenih regija. Također još jedan prijedlog koji smatram neprihvatljivim e, i na što ću predložiti amandman jest uloga parlamenta koji je jedino izabrano tijelo među europskim institucijama. Odnosno, Europska komisija nas je svela na ulogu pasivnog promatrača. Dakle, sa investiju se stvara jedna situacija u kojoj se daju mnoge ovlasti Europskoj komisiji koja se može ponašati poput banke, ali to nije niti njezina zadaća, niti njezina priroda ako želimo poštovati ugovore na kojima se temelje Europske unije. I osim toga, te ovlasti koje si komisija sama pridaje zahtjeva posebnu stručnost jer treba birati financijske partnere i treba konkretizirati projekte i također e, obavljati aktivnosti u odborima koji su predviđeni ovim programom, a to su to sve vrlo osjetljivi e, elementi, sve osjetljive aktivnosti koje zahtijevaju vrlo pažljivo korištenje javnih sredstava. Zbog toga ću uložiti amandmane koji će doista e, ići na to da se korijenito izmijene neki dijelovi prijedloga komisije. Hvala. Dopustite mi da iznesem svoje osobne komentare nakon što smo čuli stajališta svih izvjestitelja u sjeni. Ja također e, imam jedno pitanje za izvjestiteljicu. Ovdje se traži sinergija između različitih e, financijskih instrumenata u Europskoj uniji. Dakle, mogućnost da se dio sredstava iz e, strukturnih fondova prebaci za potrebe programa Invest EU je isključivo na dobro, postoji isključivo na dobrovoljnoj osnovi, dakle niti jedna država članica neće biti prisiljena to učiniti. U svakom slučaju postoje projekti koji bi mogli biti profitabilni i koji ne bi trebali koristiti sredstva iz strukturnih fondova. Da, gospođo Krel, daću vam riječ. Mislim da mi, članovi ovoga odbora, trebamo postupiti vrlo pametno. Trebamo razmisliti o mogućnostima koje se nude državama članicama i e, o potrebnoj fleksibilnosti u tom smislu. Ta sinergija je tek na samom početku. Mi možemo izbrisati ovaj prijedlog Čula sam stav e, koji su iznijeli e, izvjestitelji u sjeni, dakle odluku će donijeti odbor, ali e, vam moram napomenuti da dobro bi bilo da to sve analiziramo i da razmislimo o sljedećim koracima, o razvoju kohezijske politike i o svim instrumentima. Imam još nekoliko javljanja za riječ, gospodin Olbricht i zatim gospođa Kreo nemam pitanja. Moram e, sada žurno otići na sastanak odbora za proračun. Imam samo pitanje za izvjestiteljicu. Imamo nekih e, problema sa pripremom MFF-a. Zanima me zapravo što točno podrazumijeva taj program e, Invest EU. To je nastavak EFSI-a. Rasprava se vodila u sljedećem smjeru. Je li to jedno, jedan od, e, jedno od jamstava za sve politike? To je zapravo sustav jamstava. Zatim, što je sa politikama iz kojih ćemo izdvojiti sredstva e, da bismo stvorili takozvane prozore. Imamo takav prozor u programu Obzor, zatim prozor za mala i srednja poduzeća, gdje se nalazi taj prozor u proračunu? To znači da to se zapravo premješta u jednu drugu proračunsku stavku što je u nadležnosti Ekfina, a ne opće uprave za istraživanje. Zatim, što se tiče samog upravljanja, mene bi zanimalo što će biti s kohezijskom politikom. Dugo smo razgovarali o financijskim instrumentima u sklopu kohezijske politike. Jessica i neki drugi. Znamo što to znači. Iskoristiti novac. I postoji bojazan e, u državama članicama da će izgubiti novac, tako da to vide kao izlaznu strategiju da uštede sredstva i da e, se koriste simplificiranim postupkom. Ne želim kritizirati InvestEU, ali bih e, predložio izvjestiteljici da e, ugradi ovo izvješće zahtjev da postoji i prozor za koheziju. Jer e, sada se novac izdvaja na dobrovoljnoj osnovi za InvestEU, ali neće biti u prozoru za koheziju, jer to neće biti u tom prozoru, nego će biti prebačeno u neku drugu politiku. Dakle, ja mislim da će to biti prebačeno u eh, neku drugu politiku, ali mi moramo razmišljati o kohezijskoj politici i o nacionalnim omotnicima. Možemo razgovarati o instrumentima, o tome koje eh, koja ulaganja se mogu bolje odraditi putem eh, bankarskog sustava, ali mislim da to mora ostati sve skupa pod okriljem kohezijske politike. Moramo imati jedan takav prozor za kohezijsku politiku, jer u protivnom će novac naprosto nestati iz kohezijske politike i bit će prebačen za neke druge politike. Hvala. Nažalost moram sada odmah otići. Gospođa Kreo. Pa ja se zapravo nisam htjela javiti za sudjelovanje u ovoj raspravi. Dakle, to ima veze sa krovnom uredbom gdje se predviđa takvo brisanje. Shvaćam da se neke države članice pribojavaju da će izgubiti dodijeljena sredstva, no ako postoji mogućnost da se sredstva iz kohezijske politike prebace za potrebe ovoga programa InvestEU, onda e, sam prilično uvjerena da se novac neće izgubiti i da će ga države članice iskoristiti. Sva e, ta partnerska načela i ciljevi mogu se zaobići ako se sredstva prebace, za InvestEU i onda možemo reći komisiji dobro neka oduzme 20% kohezijskoj politici i slično. Ali što se zapravo tu događa? Ako se bude surađivalo sa InvestEU, može se povezati obzor sa Erasmusom i to je da kako uređeno i općom uredbom, tako da se lakše mogu iskoristiti sredstva na istraživačkim e, programima koji se financiraju iz obzora, da kako da to želimo podržati. Ali e, neke države članice kažu da, ali iz ove omotnice koju smo dobili iz e, regionalnog fonda, to nam je potrebno za regionalne projekte. Isto tako postoji Jessica i Jaspers e, u kohezijskom fondu. Moramo biti oprezni e, kada je riječ o lobistima. Mi smo ovdje nadležni za regionalnu politiku, za e, socijalnu, ekonomsku i društvenu koheziju. Nismo odgovorni za to da države članice rade na nekakvim e, velikim projektima koji nemaju veze sa kohezijskom politikom. Možemo to razmotriti u okviru opće uredbe. Dakle, kolege, molim vas da to uzmete u obzir. Moramo razmisliti e, koja je naša zadaća ovdje u ovome odboru i moram vas e, isto tako upozoriti da ne treba podcijeniti probleme koji mogu nastati iz ovoga programa uh, InvestEU i kako se to može odraziti na kohezijsku politiku. Hvala gospođo Maletić. Hvala. Ja ću samo reći jednu rečenicu, u potpunosti se slažem s ovime što ste rekli vi i Jan. Moramo vrlo dobro razmisliti kako to da je kohezijska politika tako složena u usporedbi sa programima poput InvestEU ili Obzor? Kako to da bi države članice radije izdvojile novac za Obzor ili InvestEU nego da to pokušaju E, iskoristiti iz kohezijske politike. Jer moram priznati da e, e, je sada sustav kompleksniji nego što je bio i ovaj novi CPI nije ništa promijenio. Čak postoji veći broj uvjeta nego što je to bio slučaj u ovoj sadašnjoj perspektivi. Moramo razmisliti o tome na koji način pojednostavniti provedbu kohezijske politike tako da države članice ne bi prebacivale sredstva na druge programe kako ne bi bile potaknute to učiniti. Dobro, dakle, to je bilo o simplifikaciji. Ja imam jednu rečenicu koju želim reći. E, to je sastavni dio e, rasprave koju će imati o uredbi o zajedničkim odredbama i općenito o čitavom paketu višegodišnjeg financijskog okvira. U tom paketu možemo vidjeti da smo na temelju nekih postignuća imali e, programe e, središnjeg upravljanja koji su dobili više sredstava. Dakle, in a whole package. E, dakle, centralizirano upravljanje je lakše u smislu upravljanja, u smislu revizije. Lakše je za postizanje brzih rezultata. U većini slučajeva riječ je o projektima koje banke podržavaju, koje lakše pronalaze privatne investitore i slično. Što se tiče svega ostaloga, kada govorimo o kohezijskoj politici, to nisu projekti koji su profitabilni. Međutim, ne možemo pomoći državama članicama ako e, jedne projekte suprotstavljamo drugima i ne radi se tu o lobiranju koje dolazi od strane država članica, nego o tome na koji način postaviti stvari za buduće, za u buduće. Imat ćemo, dakle, čuli smo izvješće, e, predstavljanje izvješća, zatim smo dali riječ izvjestiteljima o sjeni, dat ću riječ Europskoj komisiji. Opća uprava ECFIN je ovdje nazočna, izvolite. Hvala. Hvala. Hvala svima koji su dali doprinos ovoj raspravi. E, čini mi se da ću ovdje morati biti uvjerljiv i da ću morati uvjeriti mnoge ovdje u dvorani u svoj stav. E, htio bih vam samo objasniti što mi pokušavamo postići. E, dakle, radi se o tome da država članica ili regija sama odlučuje tome hoće li izdvojiti sredstva za InvestEU. Lokalne vlasti trebale bi biti slobodne da same donesu odluku. Cilj je da se omoguće sinergije između razine Europske unije i instrumentima koje imamo u sklopu zajedničkog upravljanja, te da se skoriste e, jamstva Europske unije za te projekte. Ako neka regija želi koristiti sredstva za tu državu članicu, dakle nacionalna sredstva, e, država članica mora iskoristiti ta sredstva u regiji. Dakle, ne radi se o tome da Kalabrija e, sudjeluje u projektu iz nacionalnih sredstava, a onda se projekt e, financira u Pjemonteu. Dakle, to nije namjera komisije. Dakle, mislimo da e, će države članice e, imati koristi od takvog financiranja i imamo isto tako jedinstvena pravila. Čuli smo e, da postoji fragmentacija, znamo da je to problem i iz tog razloga smo ovdje predložili 14 različitih instrumenata sa različitim kriterijima prihvatljivosti i sve smo ih stavili pod istu kapu. Dakle, mi smatramo da je moguće to kombiniranje sredstava iz EU omotnice i nacionalne omotnice i svaka država članica koja bude izdvajala sredstva za InvestEU moći će odlučiti o tome da koristi sredstva i na regionalnoj razini. Sporazum o doprinosu između države članice i komisije e, je još u tijeku. Dakle, ne radi se o tome da ćemo prebacivati sredstva iz jedne regije u drugu, budući da ni naše kolege iz opće uprave e, za regionalni razvoj to ne bi prihvatili. nakon što se prenesu sredstva za InvestEU, e, dakle, sve o aktivnosti iz nacionalne omotnice. Um, dakle, mi želimo isto tako mijenjati i uredbu vijeća o državnim potporama, to je predloženo istog dana kao InvestEU, da bismo olakšali e, dakle e, te postupke. E, pokušavamo poboljšati situaciju vezano uz državne potpore. Isto vrijedi i za zajedničko korištenje bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata. Dobili smo pritužbe da je sada vrlo komplicirano da se kombiniraju instrumenti za zajedničkog i centraliziranog upravljanja što je istina, tako da želimo e, imati ove nacionalne odjeljke i to bi nam trebalo olakšati situaciju. E, budemo li isuviše u svakom slučaju to će biti možda i poticaj državama članicama da usmjere novac ako postignemo uspjeh. Ako se novac ne iskoristi do određenog roka, e, vraća se državi članici i ne može se čekati do kada se potpiše takav sporazum o jamstvu. Komisija će odabrati provedbenog partnera taj provedbeni partner jeste Europska investicijska banka u ovom trenutku. Jedan od ključnih elemenata u ovom prijedlogu je da ćemo proširiti broj subjekata koji imaju e, izravni pristup našem jamstvu i vjerujemo da će to biti jedan, e, jedna dobra osnova za zdravo tržišno natjecanje e, kako bi se mogli oni mogli birati provedbene partnere i potpisat ćemo sporazum o doprinosu s državama članicama. I htio bih još jedanput naglasiti koliko je važno da naš, e, naglasiti da je naš program otvoren ne samo grupaciji Europske investicijske banke, nego i nekim e, bankama e, iz država članica u malim državama članicama vrlo je teško imati veće projekte, odnosno takve koji bi bili prihvatljivi za Europsku investicijsku banku. Nemojte me krivo shvatiti, Europska investicijska banka već je uložila napore kako bi smanjila minimalni prihvatljivi volumen, međutim u nekim državama članicama je to i dalje izazov. Iz tog razloga izmađo imamo e, postupak za e, procjenu financijskih institucija kako bi manje države članice i njihove nacionalne promidžbene banke, ako to žele, mogli imati pristup našim jamstvima. One mogu surađivati sa EIB-om i mogu nastaviti biti financijski posrednik. Dakle, to ovisi o njima. Prošli tjedan smo organizirali jednu radionicu Velik broj zemalja je bio nazočan, uključujući Hrvatsku e, promidžbenu banku. E, pokazali su i interes za izravni pristup jamstvu, jer na taj način bi e, mogli imati mogli odraditi one volumene koje sada ne mogu. Sve više čujem argumente da komisija želi postati banka, ne, to nije istina kao i u sklopu EFSI-a imamo jednu odredbu kojom se predviđa da komisija upravlja rizikom. To vrijedi i u EFSI-u, međutim razlika je u tome da taj e, izračun rizika nije utemeljen na e, podacima od jednog provedbenog partnera, nego više njih e, koji će sudjelovati u tome i zato je potreban projektni tim e, koji će se pobrinuti da informacije budu konzistentne. To ne znači da mi osporavamo informacije ili pak proces e, dubinske analize koje će i dalje provoditi e, provedbeni partneri i banke. Mi da kako u konačnici moramo podnositi izvješće parlamentu. Mi ne želimo duplicirati bankarske aktivnosti ako to nije potrebno. E, htio bih samo odgovoriti na neka od pitanja. Ja shvaćam ove bozni koje su e, koje su iskazane i nadam se da sam uspio pojasniti barem neke aspekte. A sada ću dati riječ kolegi iz Opće uprave za regionalni razvoj da vam dopuni ovo što sam ja rekao. Hvala, ja ću dopuniti ovo što je rekao kolega iz Ekfina. U raspravi koju smo danas imali E, dakle, podsjeća me na rasprave u kontekstu omnibusa i zato smo vrlo pažljivo e, slušali e, tijek rasprave. Ja bih vam želio također dati neka pojašnjenja. Kao prvo, ovdje je riječ o financijskim instrumentima, dakle ovo je zapravo način provedbe politike i trebamo vidjeti na koji način možemo tamo gdje je to relevantno koristiti financijske instrumente, dakle kako bismo uštedjeli sredstva na projektima i povećali svoju investicijsku potporu. Ono što je ovdje potrebno naglasiti jest da je riječ o dobrovoljnom doprinosu, dakle to je zapravo još jedna dodatna opcija za države članice za korištenje regionalnih e, fondova. Dakle, države članice i dalje e, mogu imati te financijske instrumente temeljem pravila o e, uredbi o zajedničkim odredbama, e, ovisno o tome na što se one odluče sukladno njihovim potrebama. Mislim da je također važno naglasiti još nešto što je povezano sa našim raspravama u sklopu Omnibusa. Ovdje se ne radi o prijenosu sredstava da novac izlazi iz, e, da se uzima novac iz kohezijske politike. Mi smo e, radili na tome kako bi to bilo jasno u ovom prijedlogu komisije se osigurava da se sredstva e, koja e, se uplaćuju u investiju, da, budu, da bude jasno njihovo podrijetlo. To se definira temeljem sporazuma o partnerstvu. E, sredstva dolaze iz programa i moraju se kroz to ispuniti ciljevi kohezijske politike, tako da tu postoji jasna poveznica. Ne samo da se ulaže u investiju. potrebno je da se kroz to ostvare ciljevi kohezijske politike e, države članice koja će ispregovarati te detalje u, sporazumu o svojim e, nacionalnom doprinosu. Država članica mora odlučiti o tome e, što odgovara toj zemlji s obzirom na njezine specifičnosti i treba vidjeti koje su potencijalne prednosti i na kraju, da se nadovežem na ovo što je rečeno o sinergijama, u e, e, ranijem razdoblju imali smo samo hibridnu inicijativu za mala i srednja poduzeća. Vidjeli smo da je tu bilo nekih problema, a ako mislite da je ta opcija dobra, onda se mora dopustiti da postoji jedinstvena pravila, što znači e, jasna poveznica sa doprinosom u investiju i da se to onda provodi temeljem tih istih pravila. Hvala. Hvala najljepša. Uz sva ova objašnjenja i iskustvo iz Omnibusa, možemo reći da je bilo korisno čuti i predstavnika Ekfina Gospođo Vesfor, izvolite, možete zaključiti ovu raspravu. Hvala. Evo, na samom početku ću ponoviti ono što sam rekla već prije dvije godine. A, govorila sam o EFSI-u. Ja ne bih htjela da žrtvujemo kohezijsku politiku. Upravo smo imali raspravu u kojoj smo vidjeli da se uvijek vraćamo na taj problem sam srž problema je ta da je komisija već godinama tražila da se stvari pojednostavne. Zatraženo je da dođe do prijenosa sredstava eh, i da ta sredstva idu ka regijama kako bismo mogli eh, približiti ta sredstva građanima. Dakle, već godinama radimo na tim pitanjima i htjeli smo se usredotočiti na pojednostavljenje, na veću fleksibilnost u okviru ove nove uredbe i to je ono što pokušavamo uraditi. Moj zadatak je zajemčiti da u ovom izvješću e, zajemčimo da kohezijska politika neće biti žrtvovana. Radi se o dijelu strukturne politike i nju moramo zadržati. Radi se o sredstvima koji se moraju uložiti u borbu protiv klimatskih promjena, e, u nova radna mjesta, potporu sveučilištima, e, poduzećima. Sve su to e, aspekti koji su bliski građanima i to je način na koji možemo biti vidljiviji za građane. Zato je to tako važno. Vidjeli smo u ovoj raspravi da ćemo morati još razgovarati ne samo o uredbi o e, zajedničkim odredbama, već ćemo morati zajamčiti da okvirna uredba Europske komisije bude zaista e, referentni dokument. Sva izvješća će se morati usredotočiti na ove kriterije. Nemoguće je prihvatiti e, mišljenja kojima će cilj biti drugačiji. Mi moramo surađivati zato jedni sa drugima kako bismo zajemčili ostvarenje ovog cilja i zato vam mogu e, reći da ovo nije zadnji put da imamo ovu raspravu. Mi ćemo morati nastaviti razgovarati o ovome i kada budemo govorili o mom izvješću, ali i o drugim temama zato moramo biti jaki i čvrsti u našim stavovima, moramo se boriti za regionalnu politiku blisku našim građanima. Hvala, hvala najljepša. Odgovor, nadležni odbor E, je odbor Ekon i e, odbor za proračune. Oni će glasati o ovom izvješću 19. i 20. 11. Dakle, mi o mišljenju moramo glasati 25. listopada na izvanrednoj sjednici odbora regiji koja će se održati u Strasburu. Zato će rok za amandmane biti četvrtak 4. listopada. Dakle, imate jedan dan više, no molim vas da amandmane predočite do 12 sati, do podne. I molim vas da amandmani budu uloženi na engleskom jeziku, ako je moguće. Dakle, do 4. listopada. To je rok za ulaganje amandmana u podne. I ako je moguće, uložite amandmane na engleskom jeziku, to će nam olakšati rad. A sada prelazimo na posljednju točku e, dnevnog reda jutros. Žao mi je što malo kasnimo, ali imat ćemo još malo vremena, dakle nakon 11 sati imat ćemo sada razmjenu mišljenja o predlogu e, komisije za mehanizam za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu. Mi smo nadležni odbor za ovaj zakonodavni prijedlog, a naš izvjestitelje, je gospodin Van Miltenburg. Predajem mu riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja ću govoriti na maternjem jeziku i pokušat ću kratko e, govoriti. To je razlog što sam odabrao govoriti na svom jeziku kako bi e, mogao e, lakše improvizirati u Nizozemskoj je sasvim jasno da je prekogranična suradnja u Europi jako važna. 40% Europske unije 40% površina Europske unije čine granična područja. 30% stanovništva tu živi i tu se ostvaruje 30% BDP-a. Već smo vidjeli u priopćenju komisije da e, se treba poticati e, gospodarstvo u ovim prekograničnim regijama koje imaju ogroman potencijal. Taj potencijal postoji i po na području gospodarskog rasta. Postoji velik niz projekata za ostvarenje tog cilja, ali nažalost još uvijek se suočavamo s velikim e, pravnim i administrativnim problemima. Vrlo dugo su postojale službe za e, pomoć u pograničnim područjima. Također znamo da velik broj nezaposlenih ljudi koji žive u pograničnim prostorima ne mogu pronaći e, posao u susjednim zemljama zbog svih tih prepreka koje postoje i koje potkopavaju e, prekograničnu suradnju. Zato je Europska komisija odlučila predložiti ovaj mehanizam kojim bismo imali novi instrument u našem instrumentariju za olakšanje e, prekogranične suradnje. Ovdje postoji mogućnost korištenja programa Interreg za dobivanje zajama za realizaciju projekata e, uz ovaj novi instrument koji e, je dosta pozitivan, ali proteklih mjeseci sam razgovarao sa mnogim ljudima koji se vesele ovom projektu, ali koji imaju i određene bojazni. Pitaju se hoće li ovaj mehanizam ostati na dobrovoljnoj osnovi i hoće li ovaj mehanizam se primjenjivati na e, užim ili širim teritorijama, hoće li utjecati na subsidijarnost i tako dalje. Zato smatram da je važno imati pomoć država članica kako bismo uklonili sve prepreke u prekograničnoj suradnji. Ja ovdje imam predlog izvješća u kojem se traži da se ukinu dakle sve te prepreke, zato mislim da nam je potrebno e, imati jedan ovakav mehanizam, ali isto tako smatram da svi zajedno moramo surađivati kako bismo olakšali život e, naših e, sugrađana. Države članice moraju biti na našoj strani. Države članice također e, se moraju izjasniti o korištenju ovog mehanizma i htio bi da se svaka država pojedinačno izjasni o tome želi li koristiti ovaj mehanizam ili ne. Moramo vidjeti na koji način se pravila mogu prilagoditi ovoj ili onoj zemlji. U Nizozemskoj vrlo često kažemo da je teško postići zacrtane ciljeve ukoliko se nameće previše ciljeva. Zato moramo naglasiti da se ovdje radi o dobrovoljnom mehanizmu koji će omogućiti da se riješi problem subsidijarnosti i proporcionalnosti, ali isto tako i područja primjene. Vrlo je važno da u budućnosti ovaj mehanizam nam omogući rješavanje problema koji, e, s kojima se još nismo niti suočili. Tu mora postojati i korištenje, mogućnost korištenja mehanizma a la carte kako bismo mogli e, ga primijeniti na različite probleme. Isto tako moramo znati kome će se obraćati građani koji se susreću sa, susreću s ovim e, poteškoćama. Na koji način ti građani mogu koristiti ovaj mehanizam. Moramo vidjeti kako koordinirati E, prekograničnu suradnju. I e, mislim da bi bilo dobro osnovati e, kontaktnu točku kojom će se obraćati građani koji se susreću s problemima. Ovdje možemo imati i mehanizam koji će biti na nacionalnoj razini ili možda na regionalnoj razini kao na primjer mehanizam Benelux i zaključno želim reći da je ovo korak u pravome smjeru za rješavanje i uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu, ali nam je potrebna i politička volja za dobro funkcioniranje ovog mehanizma, jer radi se o suradnji između zemalja, suradnji između prekograničnih e, regija, tu je e, riječ komisije također važna kako bismo poboljšali svakodnevni život ljudi koji žive u ovim regijama. Hvala najljepša. Sada gospodin Van Risteroj koji će govoriti u ime gospodina Zelera. E, gospodin Zeller je također e, izvjestitelj za objedinjavanje već postojećih e, instrumenata koji su osnovani u prethodnom periodu i u kojem koristimo sada. Gospodin Van Miltenburg je dobro rekao da bi ovo trebao biti dodatni instrument, dakle ne instrument koji će donijeti nešto sasvim novo, već koji će objediniti sve ono što već imamo na raspolaganju. A za to je potrebno vremena, ponekad je potrebno 4 do 5 godina kako bi to profunkcioniralo znači da bi se ljudi morali prilagoditi na rad novih e, institucija, novih e, subjekata. Upravo nam je e, procjena suradnje, prekogranične suradnje omogućila da dođemo do ovih novih ideja. Međutim, potrebno nam je održati saslušanje o tome. Jučer smo imali e, saslušanje među pučanima o e, funkcioniranju e, interega, prekogranične suradnje i tako dalje. Države članice su se složile da ta e, tijela koja su zadužena za prekograničnu suradnju trebaju biti e, nadležna za olakšanje te suradnje. Ljudi dakle sada će, očekuju nove instrumente koji će im omogućiti da na primjer u Belgiji primjenjuju e, belgijske zakone čak i u susjednim zemljama ukoliko se radi o pograničnim područjima. Ne znam sada trebamo li ići prebrzo. Mislim da bi bilo dobro održati saslušanje. Bilo bi dobro čuti sve one koji imaju iskustvo s tim. Imamo E, institucije koje imaju ogromno iskustvo u prekograničnoj suradnji. Imamo već određene instrumente na raspolaganju i sada imamo i ove nove ideje. Pa se pitam zašto moramo ići tako brzo. Bilo bi dobro saslušati sve one koji imaju što za reći i e, tek onda vidjeti kako ići dalje. Hvala najljepša. Gospođo Kreho, izvolite. Vi govorite u ime gospodina E, gospođe Mokule. Da, e, ona nije mogla biti ovdje danas, e, tako da ću ja pročitati samo njezine komentare. Hvala na dosadašnjoj suradnji, gospodine izvjestitelje, gospodo izvjestitelji u sjeni. Mislim da je ovaj mehanizam veoma koristan instrument i da će nam omogućiti da stvorimo uvjete za učinkovitu primjenu istog. Želim samo dati nekoliko komentara koje moramo uzeti u obzir kao što ste svjesni. E, određene e, granične regije su izrazile kritike i rekli da mehanizam mora biti e, mehanizam na dobrovoljnoj razini. Inače, postoji općenito pozitivno mišljenje o ovom dosjeu. Ne smatramo da su potrebna dodatna sredstva za ovaj mehanizam. Ovaj mehanizam će samo omogućiti bolju suradnju preko graničnih e, regija i donijeti pozitivne promjene za naše građane. E, primjer e, tramvajske linije E, između Njemačke i Francuske je pokazalo da su ovakvi projekti e, mogući, kao i na primjer e, most između Slovačke i Mađarske. To su projekti koji su već u tijeku, ali vrijeme koje je bilo potrebno da se prevaziđu administrativne i upravne prepreke je bilo predugo. Veoma često postoje dugi administrativni postupci u našim državama članicama i upravo zbog tog razloga trebamo vidjeti na koji način prebaciti ove odgovornosti e, sa nacionalnog na regionalnu razinu. Trebali bismo imati manje birokratskih e, poteškoća e, kako bi mogli realizirati projekte koji će omogućiti našim građanima da bolje žive. Zato moramo e, primijeniti ovaj mehanizam na e, naše građane e, i poduzeća. Tako ćemo poticati i gospodarski rast u Europskoj uniji. Vjerujem da ćemo pronaći relativne, relevantne kompromise za ovo izvješće i unaprijed se veselim suradnji. Hvala najljepša. U ime ECR-a tko će uzeti riječ? Izvolite gospođo, imate riječ. Hvala najljepša. Gospođo predsjedavajuća, Govorimo u ime gospodina Petrovskog. Europska komisija je predložila u paketu za regionalnu politiku novi mehanizam koji bi pojednostavnila realizaciju prekograničnih projekata. Europska komisija smatra dakle da nam je potreban novi instrument kako bi se e, pravila jedne države članice mogla primjenjivati u susjednoj državi članici uz odobrenje naravno relevantnih vlasti. Europska komisija bi htjela da sve države članice primjenjuju ovaj instrument na svakoj granici kako bi bile uklonjene pravne i administrativne prepreke. U ovom predlogu Europska komisija predlaže instrument dakle, koji će se primjenjivati za e, djelatnosti u ovim prekograničnim područjima. A isto tako postoji i članak 9.4d u kojem ne postoji nikakav vremenski rok, a to je za nas neprihvatljivo. Ovaj instrument će se koristiti na zahtjev e, mnogih e, subjekata e, fizičkih i pravnih osoba kao i organizacija koje će se osnovati samo u cilju lakše prekogranične suradnje. Sve to može dovesti do situacije u kojoj će se ovaj instrument koristiti e, u vrlo čestim situacijama. Dakle, neće se raditi u iznimnim situacijama. Dakle, pravila jedne države članice će se skoro stalno primjenjivati u susjednim državama članicama i mislim da će to stvoriti jednu vrlo kompliciranu situaciju i to može dovesti i do određenih pravnih obveza. Ako na sebe preuzmete te pravne obveze, onda to može imati i određene posljedice pravno govoreći. Kada imate jedan e, prekogranični projekt, ponekad možete imati iznimke za vrijeme realizacije tog projekta, a unutar te iznimke, ta iznimka će vam omogućiti da primjenite pravila e, susjedne države članice. Isto tako može postojati i drugačije rješenje. Možete potpisati sporazum između država članica u kojoj će te države članice odlučiti da za taj specifičan projekt će određena država članica primjenjivati e, posebne iznimke i primjenjivati e, prava susjedne države članice, ali to će biti samo iznimno. I to može dovesti do situacije u kojoj bi se pravila mogla izmijeniti e, zbog lobija koji su ponekad jaki u državama članicama. U Poljskoj bi se to moglo desiti jer postoji njemački lobby koji traži da se određena pravila e, promjene i to je nešto što me brine. Europska komisija zato ovdje ne predlaže dobro rješenje. Mi smatramo da je ovo rješenje koje će dovesti do vrlo dugih postupaka, složenih postupaka koji nam neće biti od koristi. Neće biti od koristi nikome tko radi na primjeni e, prekograničnih projekata. Imamo, na primjer, fond i e, e, sredstva za Interreg, ali ovo je nešto što se ne može primjenjivati na Interreg projekte potrebno je određeno vrijeme za e, odobravanje fondova i mislim da to nije uzeto u obzir u ovom prijedlogu komisije. Hvala najljepša. Sada e, gospodin Žope, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Da, ovdje se radi o jako važnom pitanju. A sadašnja praksa je sljedeća. Svaka država članica ima pravo stvoriti svoj mehanizam za provedbu određenih projekata. A onda možemo odlučiti na koji način se možemo prilagoditi mehanizmu, no međutim za to je potrebno dosta vremena i može stvoriti određene rizike za provedbu projekata. Kada primjenjujemo projekte, unutar Europske unije stvari su jednostavnije jer postoje e, velike sličnosti između među državama članicama i slična e, pravila, ali e, stvari se kompliciraju kada ostvarujemo suradnju s trećim zemljama. Ja osobno sam radio na realizaciji mnogih projekata u suradnji s Belarusom i mislim da je komisija potpisujući komisija ta koja bi trebala kada potpisuje međunarodne sporazume razmisliti o određenim odredbama koji bi nam omogućile suradnju u zajedničkim projektima. Ali moramo biti i dosljedni e, kada govorimo o uredbi o zajedničkim odredbama. Ako svaka država članica može raditi što želi, onda ćemo se suočiti s velikim poteškoćama. Iako ovdje postoje određene ideje koje mi se čine dobre, e, postoji i dobar potencijal, ali mislim da to neće se moći primjenjivati u praksi. Ljudi će misliti da postoje posebna sredstva za prekograničnu suradnju, ali ako se nalazite na granici Rusije ili e, Belarusa, onda to nećete moći primjenjivati u praksi. Zato moramo poticati, tražiti od komisije da zajamči da sve države koje sudjeluju u ovom sustavu trebaju imati opće pokazatelje koji će se koristiti. Gospođo Dematoj, izvolite, molim vas samo da kratko govorite. Pa u ovom odboru često govorimo o pojednostavljenju i mehanizmima kojima je svrha učiniti kohezijsku politiku bližom našim građanima, boljim odgovorom na njihove potrebe i pojednostavljenom. Opisani mehanizam e, čini se da ide u tom pravcu. Tijekom e, razmatranja na e, pitanja prekograničke komisije, koje je trajalo više od dvije godine, komisija je prikupila zabrinjavajuće podatke jer se čini da pogranične regije ostvaraju slabije gospodarske rezultate od drugih regija unutar zemalja članica. Pristup bolnicama, zdravstvu i obrazovanju je teži u pograničnim regijama i čini se da taj problem treba riješiti što brže i što učinkovitije. Dakle, to je prostor koji zahtjeva dodatne mjere koje će nadići gospodarsku pomoć i koje će dopuniti ulaganja Europske unije u pogranične regije jer se ove poteškoće ne mogu riješiti isključivo financiranjem ili ulaganjem poput Interrega. Dakle, jedan mehanizam za uklanjanje pravnih prepreka u pograničnim regijama čini se da je potrebna dopuna financiranju iz Interrega, ali također e, treba nam i međuinstitucijska suradnja poput e, Gektova gdje e, imamo skupine međutim koje nemaju pravne ovlasti kako bi nadvladale te pravne prepreke. Dakle, naravno, pozivanje na ovaj mehanizam može biti dobrovoljno i e, jedna zemlja članica u suradnju sa susjednim zemljama članicama može odlučiti da se tu duž te granice uklanjaju pravne prepreke u toj konkretnoj regiji korištenjem e, učinkovitih mehanizama koje zemlja članica sama uvede na nacionalnoj razini ili koje se formalno ili neformalno dogovore među susjednim zemljama članicama oko te granice, a može odlučiti da se ne posluži mehanizmom koji uvodi ova uredba. Dakle, taj mehanizam može uključiti dvije mjere, dakle, obvezu i izjavu. Dakle, u iščekivanju ovog izvješća izvjestitelja mi ćemo se založiti za to da se e, precizira da e, treba uspostaviti kontakt točke za prekograničnu suradnju zemljama članicama na ulogu komisije i također na pravnu ulogu onih e, pravnih subjekata koji borave u pograničnom području. Hvala. Sada predajem riječ predstavniku Europske komisije. Izvolite. Thank you very much, uh, madam. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala i izvjestitelju na vrlo kratkom sažetku prijedloga komisije. Samo želim razjasniti neka pitanja naravno u svjetlo onoga što su rekli i izvjestitelji, i u sjeni. Dakle, ovo nije prijedlog koji smo osmislili preko noći. Komisija je provela višegodišnje rasprave i uspostavila dijalog sa zemljama članicama i dionicima koji žive u pograničnim područjima i to je počelo 2015. godine. Ovaj prijedlog koji smo iznijeli izrađen je na zahtjev brojnih dionika. Vaše mišljenje je svakako e, dobro došlo, no zaprimili smo toliko zahtjeva od regionalnih gradskih vlasti i drugih dionika da smo se osjetili ponukanima donijeti ovaj prijedlog nakon dugog procesa savjetovanja. Nadam se da ćete ovaj mehanizam prepoznati kao nešto što dopunjava postojeće instrumente u području suradnje. Naravno, imamo aspekti financijske potpore, koje pogranične regije primaju kroz Interreg. Još jedan aspekt je mogućnost e, uspostavljanja međugraničnih e, pravnih e, osoba i to u okviru skupina za teritorijalnu suradnju. No, iako, iako je jedna skupina za teritorijalnu suradnju E, registrirana u jednoj zemlji članici, ona ne može birati što će e, provoditi kada je riječ o prekograničnim projektima. I imamo još jedan instrument e, u našoj kuti za alat, a to je jedan proces i mehanizam kojem zemlje članice mogu podvjeriti određena pitanja koja možda nisu niti predvidjele pri usvajanju nacionalnih zakonodavstava. Zatim eh, htjela bih se osvrnuti na komentar o tome da će lobisti zahtijevati izmjenu zakonodavstva nekih zemalja članica. Mislim da to nije izgledno. Područje primjene uredbe temelji se na namjeri uvođenja novih javnih usluga ili provođenju novih eh, infrastrukturnih projekata. Dakle, nije riječ o tome da će neki lobby tražiti izmjene zakonodavstva. Dakle, mora postojati neki konkretan projekt ili inicijativa koja stoji iza takvog zahtjeva. I na kraju, kada je riječ o vanjskim granicama, ističem da je ovdje riječ o uredbi koja će se primjenjivati isključivo u zemljama članicama. Već smo dobili neke komentare Švicarske i bilo bi mi drago kad bi to ušlo u ovaj proces i mislim da bi i Švicarska htjela to učiniti i to je dobro došlo, no ne smatramo da bi mehanizam bio opcija na vanjskim granicama. Dakle, to će se ograničiti na unutarnje granice jer je glavni cilj mehanizma ukloniti neke postojeće probleme koje koji sprječavaju učinkovito funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Evo, mislim da bih s time završila. Hvala. Hvala vam lijepa. Ovo je bilo vrlo korisno pojašnjenje. Ovo je inače prva razmjena gledišta, a naš izvjestitelj će predstaviti nacrt izvješća 15. listopada, ako se ne varam. Je li to točno? Jest. Mislim da nemamo više dovoljno vremena za saslušanje, ali da, im eh, riječ izvjestitelju u Sjeni. Hmm, neću ponavljati sada sva pojašnjenja koja je dala komisija. Naravno, uvažavam eh, ovaj zahtjev, ali razgovarali smo sa službama parlamenta i sa tajništvom i vidjeli smo da ne možemo to uvrstiti u naš kalendar. Tako da je drugo najbolje rješenje da moj klub organizira saslušanje, dakle to neće biti predstavljeno kao saslušanje ALDE jer su već izvješteni o tome i svi izvjestitelji u Sijeni i mogu tu sudjelovati razni dionici poput Europske komisije i neko iz Cambridgea koji je proveo vrlo zanimljivu studiju u ovom prijedlogu i e, dakle da se održi ova razmjena gledišta. Naravno time ne želimo usporiti proces jer kao što je i predstavnica komisije je već rekla, mnogi dionici su već e, uključeni u razradu ovog mehanizma od 2015. godine. Dakle, mislim da sada trebamo osigurati rezultate i mislim da to možemo ostvariti u okviru VFO-a. Nemojmo dalje bi to odlagati jer ljudi u pograničnim područjima ne mogu očekivati od nas da sjedimo prekriženih ruku. E, naravno uzet ću u obzir e, sve zanimljive napomene koje smo čuli. želimo ovdje ojačati dobrovoljne mehanizme, a ne to nametati na sva pogranična područja, nego želimo rješavati sva otvorena pitanja od slučaja do slučaja, dakle za svaki pojedini projekat. U redu, onda su svi pozvani na ovaj događaj koji je organiziran naš izvjestitelj. A imat ćemo prilike ponovno razgovarati o tome prilikom predstavljanja nacrta izvješća na odboru regije. Evo, samo kada je riječ o prijedlogu saslušanja, htjeli bismo da u tome sudjeluje i više klubova, dakle i pučani žele sudjelovati. Hvala, nastavljamo prema dnevnom redu. Imamo točku razno, nema nikakvih prijedloga, nadam se. Dakle, sljedeće sjednice 8. listopada poslje podne i 9. listopada utorak ujutro i poslje podne, a sada nastavljamo sa vrlo kratkim sastankom koordinatora morat ćemo biti vrlo dobro organizirani i usklađeni. Molim sve naše goste i zastupnike odbora regiji koji ne sudjeluju na sastancima koordinatora da napuste prostoriju što brže. Ma,